Okay, Poštovani kolege, mislim da možete zauzeti svoja mjesta. Bilo bi lijepo kada bi svi sjeli na svoja mjesta jer nam predstoji dugotrajno glasovanje i onda imamo ostale točke na dnevnom redu. Imamo pola sata za glasovanje. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno. Dakle, prvo glasovanje, Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu. Izvjestiteljica je tražila riječ. Marija, izvoli. Hvala ti lijepa, Linda. Još jednom bih htjela zahvaliti svim izvjestiteljima, izvjestiteljicama u Sijeni na dobroj suradnji. Mislim da se ovdje radi o vrlo dobrom izvješću. No, ja bih sada na početku, ne da, odgodimo, da odgađamo glasanje, nego što samo želim reći da u stavku 14. amandman 74. taj amandman se neće razmatrati ako se usvoji kompromis, što se nadam, ali ako se ne usvoji kompromis amandman, primijetila sam da imamo dosta strogu formulaciju u prijevodu u pojedinim jezicima, a zapravo na engleskom imamo uobičajeno uobičajenu upotrebu tih pojmova. Stoga želim reći kolegama da na engleskom jeziku nema toliko stroge formulacije kao što je tome slučaj na drugim jezicima. Uložen je na francuskom taj tako da ne znam Jesu li engleska i francuska verzija slične, to ćemo kasnije riješiti, ali ne mogu sada vidjeti što je sa tim amandmanom jer nemam pri ruci francusku verziju, no izvornik je u svakom slučaju onaj koji vrijedi. No neće se razmatrati. Evo samo da vidimo rade li uređaj za glasovanje. Otvoram glasovanje. Judy, me. Um, the vote is Gospodin Pongan je glasovao. U redu je. Zatvaram glasovanje. Sve radi. Evo možemo okrenuti s glasovanjem. Hvala Marija na ovoj napomeni. Dakle, točka deseta, novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu. Amandman 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 42 za, protiv. We can check 41, but only the EPP. Provjerit ćemo 41. amandman, iako je bilo jasno. Mislim da će biti sve iste većine, dakle otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se.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 suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 52. amandman, otvaram glasovanje. Everyone voted. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 54. amandman u dva dijela. Prvi dio od je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58 e, u dijelovima prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, glasovanje. Vote closed. Zatvoram. Usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Um, 67 uh, in favor. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se očito. 73 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. 74 e, se ne razmatra. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 89. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera 90, otvaram glasovanje. Let's keep us awake. Everyone voted. Yeah, close the vote. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Bilo je jasno. 91 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 92 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96, skupno za, protiv, suzdržani, pučani ne čine ništa, ne znam što se događa. Provjerit ćemo 96, 7. glasovanje. Open. I can't tell because EPP is having a free vote pučani glasuju slobodno, tako da nisam mogla procijeniti. 96 i 97 skupno, isti su. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 99 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 100 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, provjera. 103, otvoram glasovanje. Everyone voted. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 104 in favor. 104 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 104. Sto pet za, protiv suzdržani usvaja se. Sto šest za, protiv suzdržani usvaja se. Sto sedam za, protiv suzdržani odbija se. Sto osam za, za, protiv suzdržani odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 111 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijano, ali ćemo provjeriti 111. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 112. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne izjave. Amandman 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8. Za, protiv, suzdržani, Odbija se. 9 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 10 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 11 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 12 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 14 za. Protiv suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. 21. otvoran glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Dvadeset osam za, protiv, suzdržani, usvoja se. Čekam da okrenemo stranicu. 29 za, protiv, suzdržani usvaja se. 30 za, protiv suzdržani usvaja se. 31 za, protiv suzdržani usvaja se. 32 za, protiv suzdržani usvaja se. Citati, amandman 1. Protiv suzdržani usvoja se. Amandman 2 za, protiv suzdržani usvoja se usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mišljenja odbora AGRI. Nećemo sve proći, nego samo dio. Blok Možemo li skupno? Ne. no, Ne možemo skupno, zato jer neke klubove imaju plus kod svega. Dakle, moramo pojedinačno. Stavak prvi, točka C, za, protiv, suzdržani, odbija se. Točka D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka E za, protiv, suzdržani, odbija se. Točka G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pa, stavak četvrti točka A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak četvrti točka D za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka E za, protiv, suzdržani, nitko ne glasuje. Idemo ponovno. Stavak četvrti točka E za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak peti točka B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka C za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5F za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak šesti točka A za, protiv, suzdržani,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 Još nam predstoji dugotrajno glasovanje, nemojte se sad eh, već eh, razveseliti da smo pri kraju. Stavak šesti, točka B. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 6D in favor. 6D za, protiv, suzdržani, usvoja se. 6F za, protiv, suzdržani, usvoja se. 7, stavak 7. točka C, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 7. točka D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Mislim da je bilo jasno, ali možemo. Stavak 7. točka D, otvoram glasovanje. The, everyone voted, vote closed. Zatvaram. Usvaja se. 7F za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Točka H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak osmi za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak osmi, alineja sedma, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Alineja osma, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Alineja deveta, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak osmi, alineja jedanesta. za, protiv, suzdržani, usvaja se jako dugačko mišljenje. Stavak osmi, alineja 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, Ne vidim što je Enrique pokazao za, u redu, onda je usvojeno. Bio je prespor. Stavak 8. alineja 18. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Alineja 21. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 23. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 27. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. Bože dragi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. I alineja 36. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Alineja 39. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 9. We've left paragraph 8, finally. Indent 3 in favor. Stavak 9. alineja treća. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Četvrta. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 9. alineja 7 Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Alineja deveta. Za. Protiv alineja deveta Provjera. Pardon, eh, alineja osma stavak deveti Provjeravamo. Otvoram glasovanje. The closed. Zatvoram. Usvaja se. Alineja deveta za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo stavak deveti. alineja deveta, Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se istom većinom. I konačno glasovanje poimenično otvoran glasovanje. As everybody, know, everyone has voted. Those who want to vote, please vote now. Okay, the vote is closed. Zatvoram. Usvaja se velikom većinom sa jednim suzdržanim glasom. Hvala gospođi Hojbuh. Važno izvješće i imamo mnogo zainteresiranih dionika među građanima u lokalnoj zajednici. Hvala Marija. Okay, item 11. Točka 11. dnevnog reda, mišljenje za odbor LIBE o borbi protiv korupcije. Imamo mnogo kompromisa. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani usvaja se. I sada idemo na kompromis 3 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis pet za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Može li neko preuzeti ulogu koordinatora za socijaliste, jer vidim da je Enrika izašao? Dora, molim te, jer onda mogu biti brža u prepoznavanju glasova. Kompromis četiri. Na trećoj stranici glasačkog popisa za... Page 3 the voting list. All those in favor? Against? Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo kompromis četiri. Otvoran glasovanje. Vote is The vote is open. Everybody... Otvoren glasovanje? Ne, zatvoren glasovanje, pardon. Evo, Eli ima popis, e, ona će biti koordinatorica za socijaliste, otvoren glasovanje, glasovanje je još uvijek otvorano. Yeah, it's confusing, sorry. The vote is open. Has everybody voted? The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Trebam jasno vidjeti što ljudi rade jer inače ćemo još dva put više vremena provesti na ovome. Dakle, amandman 13. za protiv suzdržani usvoja se. Pardon, amandman 21. drugi dio za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvoja se. Okay. Amendment 27, all those in favor. Amandman 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Where are we going? Sorry. We, we, I'm 32 30 here. 30, 31? Here. There, 32 in favor, against. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 34. Otvoram glasovanje. Has everyone voted? The vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 36. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, sa usmenim amandmanom zelenih. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Imali smo tu jedinstveno glasovanje ne dakle konačno glasovanje poimenično. A ispričavam se, dakle, elektroničkim putem, ali ne poimenično, Otvaram glasovanje. Sorry, we have to start again. been a technical fault. Imamo tehnički kvar, dakle otvaram glasovanje iznova, glasovanje o mišljenju u cijelosti. Jesu li svi glasovali? Zatvaram. usvojeno jednoglasno. Hvala svima i hvala Injaciju na njegovom radu. The next is Sljedeća točka je točka broj 12 o zajedničkom popisu sigurnih država podjekla Europske unije za potrebe zajedničkih postupaka međunarodne zaštite i traženja azila. To mi smo slavili danas ujutro. Imamo kratak popis za glasovanje, ne bi trebalo dugo trajati. Dakle, počnemo sa amandmanom broj 5 koji je za, tko je protiv? Sužani usvaja se. Šesti amandman za. Protiv. Sužani usvaja se. Sedmi za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Osmi amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Deveti amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Deseti amandman za protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo deset amandman, tvojem glasanje. Glasanje je završeno, usvaja se, ali bilo je s manjom većinom usvojeno nego što sam mislila. Dakle, 11. amandman, amandman 2 se ne razmatra, 11. amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Moramo provjeriti 11. amandman. Otvaram glasanje. The vote is closed. glasanje. Odbija se. Treći amandman, tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Četvrti amandman za. Protiv. Suzdržani usvaja se. I sada prelazimo na glasanje o mišljenju u cijelosti. Elektroničko glasanje, otvaram glasanje. The vote is closed. Glasanje je završeno. Usvaja se sa 14 za, naspram 2 protiv. Hvala vam lijepa. U redu, onda možemo prijeći na točku 13 u našem dnevnom redu. Tu se radi o glasanju o ljudskim pravima i migracijama u trećim državama. Započet ćemo sa kompromisom broj 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim peti amandman, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti amandman za, protiv, suženi, usvaja se. Sedmi amandman za, protiv, suženi, usvaja se. Osmi amandman se ne razmatra, osmi amandman se ne razmatra, onda prelazimo na deseti amandman, svi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjerit 12. amandmana. Otvorim glasanje. Evo vote, vote closed. Glasanje je završeno. Usvaja se. Ispričavam se, ali nisu svi digli ruku u znaku isto vrijeme. Zatim 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman. Druga rečenica. Za, protiv, suzdržani. Provjera. Provjerit ćemo drugu rečenicu 18. amandmana. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 19. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani. usve se. 20 za. Protiv suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, provjera, provjera 23. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas, neka jedna osoba za svaki klub zastupnika upravlja glasovanjem. To bi bilo velike pomoći. Hvala. Sada 25. amandman. Ne. 24. amandman, druga rečenica. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 25 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 26 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 31. Ne, 28. Ispričavam se tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 31 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 31. odman. 31. odman. Otvaram glasanje za provjeru. Glasanje je završeno. Odbija se. Da, s jednim glasom razlike. 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis broj 2 Glasujemo o revidiranoj verziji, tako mi kažu. Dakle, ona verzija koja vam je danas e, podaseta tijekom snake za ručak. Gledam sada gospođu Gultman. Dakle, glasujemo o revidiranoj verziji kompromisa. Da, točno, da, u redu. Dakle, revidirana verzija, svi ste imali prilike vidjeti ju. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dakle, sada glasujemo o pojedinačnim amandmanima. Amandman broj 40, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za. Ne, ne, nije da se ne razmatra, ne, zato što kompromis nismo usvojili. 42. To nije kompatibilno. Ne, Odbili smo kompromis amandman i sada smo izglasali 40. amandman. Je li amandman 42. kompatibilan sa 40. amandmanom? To je sada pitanje. Evo, N sada to upravo gleda. Da, znam, ali kažu mi da 42. amandman nije kompatibilan, da, se ne bi trebalo smatrati. Ne, izglasali smo 40. amandman, dakle trebali smo glasati i o 42. amandmanu. We could just vote them down. It's easier. We just vote. Yeah. Okay, I'm going to vote them. And... Ok, glasat ćemo, a ako ih ne želite, onda glasate protiv. To je jednostavno da ga provjerimo sada. Dakle, 40. amandman za, protiv. Ne, ispričavam se, 40 već jesmo. 42 za, protiv. Sudržani odbija se. 41 za, protiv. Sudržani usaja se. U redu. Sada možemo glasati o cijelom izvješću elektroničkim glasanjem. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se 20 zadaka. Velika većina za. Hvala lijepa izvjestiteljici gospođi Guzman na tome. Sada prelazimo na ono što, za što mi gospodin Peda kaže da je najvažnije izvješće. Dakle, usklađenosti politika za razvoj. Mr. Preda, so report. Gospodine Preda, dakle ovo je važno izvješće. Kolege, molim vas, ako netko želi razgovarati, neka izađe. Oprostite, saslušajte me, ovo je važno pitanje vezano u usklađenosti politika za razvoj. izvodite gospodine izvjestitelju, hvala vam lijepa. Sa zadovoljstvom ću ponovno zahvaliti drugim klubovima. Gospodine Pere, izvolite. Hvala vam još jednom. Hvala klubovima na suradnji. Nadam se da ćemo nastaviti s tom suradnjom tako što ćete danas glasati kao i pučani. Hvala. Okay, we, we start the vote. Um... U redu započet ćemo s glasanjem. Kompromis broj 1. Tko je za? Protiv u sve se. Kompromis broj 2 za. Protiv u sve se. 13. amandman za. Protiv u sve se. 19. amandman za. Protiv suzdržani usvaja se. Četvrti kompromis za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 6 za protiv suženi usvaja se. 23. amandman za, protiv suženi odbija se. Treći kompromis za, protiv suženi usvaja se. 26. amandman za, protiv suženi odbija se. 28 za, protiv suženi usvaja se. 29 za, protiv suženi usvaja se. 34 za,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 suzdržani, usvaja se. Osmi kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, glasovanje djelovanje, 49. amandman, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Deveti kompromis za, protiv, suženi, usvaja se. 58 za, protiv, suženi, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 58. amandman. Otvaram glasanje. The vote is closed and is carried. 10. Compromise 10. We want to compromise 10 colleagues. All those in favour,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 Glasovanje udjelujemo o 69. amandmanu prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Sužani usvaja se. Što je sa drugim dijelom? Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 70. amandman tko za? Protiv. Služani. Odbija se. 12. kompromis za. Protiv. Služani. Usvaja se. 72. amandman za. Protiv. Služani. Odbija se. 73. za. U dijelovima. Prvi dio tko je za? Protiv. Služani. Provjerit ćemo prvi dio 83. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio 83. amandmana. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Oh, second electronically as well, okay. A da, drugi dio također elektronično glasanje. Evo, glasanje je otvoreno za drugi dio. Glasanje je završeno, usvaja se. 74. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera 74. amandmana, nisam sigurna. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. U dijelovima 75. amandman prvi dio, tko je za? Prvi dio, protiv služani Usvaja se drugi dio, za, protiv suzdržani. Odbija se. 11. kompromis, tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. 78. amandman za, protiv suzdržani. povjerit ćemo. Provjera 78. Glasanje otvoreno. Glasanje je završeno. Usvaja se. 80. koji za? Protiv? Suzdržani. Odbija se. 13. kompromis koji je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. 14. kompromis za? protiv, suženi, usvaja se. 88. amandman koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93, možemo provjeriti ako hoćete, ne. Usvaja se da. 96 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 100 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 102 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 102. amandman. Otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se 104 za, protiv, suzdržani, odbija se 105 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 105. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 106 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 106. amandman. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Odbija se. 16. kompromis. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 112. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 114 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 114. amandman. Otvaram glasanje. Jesu se glasa, glasovanje završeno. Usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. kompromis za, protiv sužani usvaja se. 120 za, protiv suzdržani odbija se. U, dijelovima o 122. amandmanu prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani Provjerit ćemo prvi dio amandmana 122. Otvaram glasanje. Jesu svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Tko je protiv suzdržani usvaja se treći dio. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 1, 2, 4 za, protiv suzdržani usvaja se. 1, 2, 9 za, protiv suzdržani odbija se. 18 kompromis za, protiv suzdržani usvaja se. 132 za, protiv suzdržani Odbija se. 19. kompromis za, protiv, suženi, usvaja se. 137 za, protiv, sužani, odbija se. 138 za, protiv, suženi usvaja se. 139 za, protiv, suženi usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo sada na citate. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv sužani usvaja se. Amandman broj 2. Za? Usvaja se. Amandman 3. Za? Protiv sužani usvaja se. Četvrti amandman za? Protiv sužani usvaja se. Peti amandman za? Protiv suzdržani usvaja se. Provjera. Provjerit ćemo peti amandman. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ali samo s jednim glasom razlike. ste pravo. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Provjera šestog amandmana. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Jedna osoba nije glasala. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sedmi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 8 za, protiv suzdržani, usvaja se. Inta mišljenje, možemo li o tome glasovati skupno? Glasujemo skupno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Amandmani iz odbora INTA se usvajaju. Zatim imamo završno sada glasanje, poimenično glasanje. Kolege, glasovanje poimenično. Glasovanje je otvoreno. Everybody has voted. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Ne baš. Evo, gospodine Predal, imate veliku većinu. Hvala vam lijepa na vašem radu. Hvala vam. Can people leaving leave quickly and very... Molim vas da brzo napustite ovu dvoranu i vrlo tiho jer želimo krenuti na 15. točku dnevnog reda. Tu se radi o pripremi jednočne revizije VFO-a. Izvjestitelj je gospodine Rubige, predat ću mu riječ, ali molim vas da tiho izađete. Gospodine Rubige, izvolite, imate riječ. Sorry, Oprosti, kolega Rubik, prelazimo na 15. točku sada. Mogu li svi tiho izaći? Uh, too as well. Everybody quietly. Mr. Molim vas, izađite tiho, gospodine Rubik, izvolite, prelazimo na 15. točku. sedmična revizija višegodišnjeg financijskog okvira. Izvolite, predajem vam riječ. Srdačno vam zahvaljujem, gospođo predsjednice McEwen zato što je sredočna revizija za nas veliki izazov. Primijetili smo u posljednjih nekoliko godina da se dosta toga promijenilo što se tih područja tiče i stoga imamo nove izazove i imamo potrebu za fleksibilnošću i to je sama srž naše rasprave. Baš smo u razvijenim državama primijetili da u državama u razvoju zapravo da ti ljudi ne žele više živjeti tamo nego da žele stabilnost koju im pruža Europu i da ne žele e, priznati načelo siromaštvo za sve, a samo e, manje od 0,00 i nešto posto elite koja se obogaćuje i koja je korumpirana i da gledaju kako se može poboljšati makroekonomska situacija tih država. I stoga je pitanje koje se nama svima postavlja to je li razvojna politika u ovom obliku u kojem smo se s njome bavili do sada, gdje smo trošili mnogo novaca, trošili smo mnogo energije i imali smo idealistične strategije. Dakle, je li ta politika se doista pokazala uspješnom? i mislim da se moramo ponovno vratiti na samo ishodište razvoja. Samo ishodište razvoja bi bilo to da smo imali obiteljska poduzeća i da smo imali um, samodostatnost i da je to ono što osigurava dobrobit ljudi. To pitanje, dakle, majka, žena koje preuzimaju brigu o obiteljima, to bi trebali ponovno staviti u samu srž razvojne politike. A krivo gospodarsko djelovanje s naše strane zajedno i sa tehničkom pomoći bi trebali poboljšati kako bi cilj broj 16 uspjeli postići, dakle pravda i ojačanje institucija. Blagostanje uvijek postoji tamo gdje postoji dostatna energija. Bez energije danas nema pristupa informacijama i komunikacijskim tehnologijama. Ne, ne možemo raditi jer nemamo svjetlo. Stoga to treba osigurati. Stoga mislim da je pitanje energije prioritetno pitanje prije svega na ruralnim područjima kako bi ponovno stvorili za to stanovništvo, e, dobre uvjete za rad i kako bi im na taj način pružili blagostanje. Mislim da se slažemo s time da ljudi u najslabije razvijenim državama gledaju ka Europi zato što se kod nas to blagostanje dobro razvilo i zato što smo spremni dijeliti s drugima to blagostanje, ali smo spremni to učiniti samo tamo gdje možemo ući ulaganja, gdje možemo ulagati u obrazovanje, u obuku obrazovanje, u dualno obrazovanje, u e, cjeloživotno obrazovanje i gdje možemo ulagati u strukture poput e, službi, pravosuđa, državnog odvjetništva, koja bi trebala dovesti do transparentnog upravljanja i do dobre podjele vlasti. Podjela vlasti i socioekonomsko tržišno gospodarstvo je ono što nam je potrebno zadržimo ljude u tim zemljama. I stoga smo i za to da se 0,7% eh, BNP-a traži da se odvoji za to slično kao i kada smo imali e, konferenciju o klimatskim promjenama, kada smo imali e, prihode koje bi se trebale ustupiti malim srednim poduzećima za njihovu obuku i obrazovanje. Zatim imamo i temu čista voda, otpadne vode, zbrinjavanje otpada. To su područja na kojima trebali intenzivnije raditi. A isto tako u Europi razgovaramo i o kružnoj ekonomiji i to bi trebali također ugraditi sada u srednjoročnu reviziju. Zapravo se radi o tome da se naši ciljevi tijekom ove srednjoročne revizije prilagode ciljevima država u razvoju kako bi i njima omogućili jednake standarde kao i ovdje u Europi. I stoga se kod prerade višegodišnjeg financijskog okvira radi o tim razmišljanjima i stoga apeliram na nacionalne ministre financije u državama članicama da baš što se tih raznih područja tiče ne zaostaju. Mi smo suočeni sa velikim globalnim izazovom, a to možemo riješiti samo ako budemo dovoljno hrabri i dovoljno angažirani. I toga je naš odbor što se toga tiče posebno važan zato što je na nama da razmislimo o tome što nismo učinkovito uspjeli napraviti u posljednje vrijeme, što jesmo uspjeli napraviti i gdje da stavimo nova težišta. Baš kad se radi o onome što smo napravili u odboru za proračune, primjerice poduzetništvo za migrante i slične teme, to bi trebalo biti u srži naše rasprave, to je tamo gdje možemo pomoći, gdje možemo pružiti podršku. A tu se ne radi samo o agendi za Europsku uniju, već i posebice za države u razvoju. Možda bismo mogli i ojačati program Erasmus za mlade poduzetnike i tako pozvati osobe iz države u razvoju, pozvati ih k nama, pomoći im kako da u svoje vještine, e, kako da inovacije, infrastrukturu, obrazovanje mogu prilagoditi vlastitim kulturama kod sebe doma. Mislim da je to veliki izazov, a te ciljeve višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine želimo cijelim srcem podržati. I mislim da se ovdje slažemo u svim klubovima da ne želimo siromaštvo za sve, već da želimo, želimo pristojno blagostanje koje se kod nas smatra već e, samo po sebi, e, e, samo po sebi razumljivo i to želimo ostvariti i u državnom razvoju, a to je nešto što se treba postići sa ciljenim radom na tome, pa i po pitanju obrazovanja i usavršavanja. Hvala. E, drage kolege, s nama je, su naši gosti danas. Međutim, nemamo previše vremena. Znači, nitko se nije javio za riječ, znači predlažem da vrlo brzo sada nakon prezentacije pređemo na gosta s revizorskog suda. A i to je povezano s temom o kojoj ste govorili možemo vidjeti gdje su prioriteti za naše e, rashoda. Je li vam to prihvatljivo? Dakle, da raspravu prebacimo e, na dan kad budemo raspravljali o amandmanima, dakle 25. E, travnja, a glasat ćemo 24. svibnja. Uh, znači, e, prelazimo sada e, s 15. točke e, reda na 16. Neobično mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti gospodina Pinkstena te bivšeg kolegu Klaus Heinera Linea. Dugo se nismo vidjeli. Sve ćete nam to za koji trenutak e, reći. Prelazimo dakle na 16. točku dnevnog reda. Imamo dva cilja u današnjoj diskusiji. Kao prvo, mi kao odbor imamo vrlo važnu ulogu u pregledu e, uporabe humanitarne e, pomoći. Svake godine izdajemo izvješće o razrješnici, no mislim da nismo dovoljno dobro ni temeljito razgovarali o tome. I zbog toga su s nama danas naši kolege iz revizorskog suda i to ćemo napraviti sljedećih, e, sljedećih sat vremena. Tu je Karel Pinksten koji je doajen Europskog revizorskog e, suda. On će govoriti o optimizaciji rashoda razvojne humanitarne pomoći te o tome kako to revizorski sud e, prati. Možda imate i neke prijedloge kako i parlament može provoditi pregled tih ulaganja. Nakon gospodina Pinkstena daću riječi gospodinu Leneu koji je e, član e, odgovoran za, za reviziju instrumenta ulaganja u AKP. E, to je vrlo važno područje i mi bismo se u budućnosti trebali više povezati s revizorskim sudom upravo na tu temu. Prvo gospodin Pinkstem, izverite. Hvala najljepša gospođo predsjedavateljice što ste nas e, posjetili. Tu je i naš direktor, gospodin Fadure. Što bi moglo zanimati e, vaše zastupnike? On je zadužen za vijeće za reviziju vanjskog djelovanja. sretan sam što sam bio zastupnik parlamenta, kratko do duše, i to krajem prošlog tisućljeća. Izabran sam 1989 a onda sam otišao i vratio se u nacionalnu politiku. To je manje zanimljivo od Europskog parlamenta, ali čovjek ne može uvijek donositi odluke za sebe. Dakle, još jednom hvala na pozivu. Nastoja ću biti e, kratak i dati poprilično opći uvod koliko sam shvatio, e, zastupnici u ovom odboru nisu dobro upoznati sa postupcima i organizacijom revizorskog suda. Jutro sam u 9.15 prezentirao to izvješće. Kao što znate, to je institucija e, koja je zajamčena ugovorima. Ona provodi reviziju Europske unije. Kao revizor Europske unije pokušavamo biti korisni za sve naše dionike, a parlament je jedan od njih. Naravno, tu su još i vijeće i europski porezni obveznici. Mi proizvodimo razne doku, dokumente, između ostalog i godišnje izvješće koje je teme za razrješnicu proračuna. Što se vijeća trećeg tiče, imamo posebnu strukturu u tom e, vijeća, postoji čitav nizi vertikalnih e, vijeća. Jedno je zaduženo za kohezijsku politiku, drugo za poljoprivredu, a ovo treće vijeće odgovorno je za vanjsko djelovanje. Što to znači? Mi e, provodimo reviziju u području vanjskog djelovanja također vršimo reviziju rashoda u smislu e, kandidata i potrebnih kandidata za Europsku e, uniju kao i humanitarne e, pomoći zemljama u razvoju i zemljama u susjesu. Na nas otpada oko 6% proračuna a to je za prošle razdoblje iznosilo 65 milijardi eura. Kako obavljamo revizije? Postoje e, tri vrste revizije. Kod financijske revizije podrazumijevamo pregled preglede e, računa, dakle koliko oni jesu u skladu sa odgovornošću, e, sa stvarnošću, oprostite. Isto tako kao i sa usklađenošću s propisima. Gledamo e, koliko je sve to usklađeno zakonski. A potom postoje i revizija rezultata kad o toj reviziji govorimo, želim reći da provjeravamo zapravo koliko je financijsko upravljanje razumno i solidno i to je ključ i bit financijske revizije. No, oprostite, revizije rezultata. Specijalna, odnosno posebna izvješća bit ću oprezan. Riječ je uglavnom o izvješćima vezanim za rezultate, za ishode. U tim posebnim specijalnim izvješćima mi izlažemo dokaze o nedostatnim dokazima u programima koje prolaze reviziju našeg suda. Mi nismo novinari, za nas je svaka dobra vijeste dobra vijeste. I mi se tome veselimo. E, komisija čita samo negativne rezultate, no e, ponekad ponekad se osvrnu i na pozitivne rezultate. Dakle, u tim našim specijalnim izvješćima mi se zapravo bavimo takozvanim tri, tri E-a, a to je efektivnost, odnosno uspješnost ili učinkovitost. Želim e, reći da provjeravamo jesu li namjeravani i planirani ciljevi postignuti i mislim da to jest najvažniji od ta tri E. Drugi se odnosi na učinkovitost, a to je jednostavno rečeno omjer uloženog i dobivenog, dakle koliko je resursa uloženo, a kako se rezultati postignuti. A ekonomičnost je riječ o e, pokriva zapravo ne rasipanje novca, nego e, prikladno i mudro korištenje e, novca pogledate li revizije i specijalna izvješća, vidjet ćete da neki od tih koncepata se ponavlja od ovih koje sam spomenuo. U našem vijeću mi e, provodimo oko otprilike šest specijalnih izvješća godišnje. Pogledate li naše resurse, mogao bih e, e, reći da smo najproduktivnije vijeće suda. Tu je naš, naš direktor i gospodin Leme mogu doista reći da zahvaljujući E, svim e, članovima i ostalom osoblju imamo doista dobro i produktivno vijeće. Nastojimo ih držati motiviranim. Daću vam nekoliko nekoliko primjera izvješća iz 2015. Prva je o misiji Europske unije u Afganistanu. Što smo pronašli u našoj reviziji? Bila je riječ o reformi ministarstva unutarnjih poslova u Afganistanu i njihovoj nacionalnoj policiji. Rekli smo da je e, projekt bio dobro upravljan uglavnom od strane komisije. Dakle, bilo je nekih negativnih e, komentara, ali uglavnom da pozitivno. Drugo je bilo o e, mučenju. Leme je to vozio. Mi smo rekli da komisija ne uzima dovoljno u obzir ljudska prava. To je poprilično osjetljivo pitanje, osjetljiv aspekt, mogao bih mnogo o tome reći. A sljedeći komentar je bio nedostatak usklađenosti i koordiniranosti s drugim djelovanjima Europske unije. Sljedeći primjer je iz izvješće o e, potpori Europske unije mm. zemljama koje proizvode drvo. E, ustanovili smo da se nije dobro upravljalo time, dakle ako pogledamo na onaj prvi E, dakle uspješnost, efektivnost, e, glavni projekt nije bio uspješan, a e, planovi za izdavanje licencija nisu bili još operativni ni u jednoj od tih zemalja. Zatim je tu e, pomoć Europske unije u energetskom sektoru za neke afričke zemlje. Mi smo zaključili da je komisija dobro odabrala projekte, ali je bilo neuspjeha u praćenju e, tih istih e, projekata. Gospodin Lena, je također provodio e, provodio projekt o tome je li dodana vrijednost postignuta u projektu UDNU instrumentu ECP-a. Dakle, mi nismo vezani i ne gledamo rashode. Obično u reviziji provjeravamo rashode i potrošnju jutros sam u odboru KONT sam rekao kako je riječ o prilično kompliciranom konceptu, a dakle to je pregled rizika u djelovanju Europske unije. Ja nisam član za e, izvješćivanje, no mislim da bi zastupnicima, članovima vašeg odbora to izvješće bilo neobično korisno. Baš kao što su učinili i članovi kont odbora. Dakle, pristup koji uzima u obzir rezultate je neobično važan da on ne gleda samo ono što se ulaže i troši, što je uobičajeni pristup u svim institucijama, bilo javnim ili privatnim. Dakle, postoji automatska sklonost da se da se potroše sredstva prije isteka kalendarske godine. U reviziji smo definirali devet ključnih e, područja e, rizika u području suradnje i razvoja. Neke su pokriveni e, skraćenicama, recimo ciljeve treba postići smartom, taj smart se koristi s različitim e, značenjima, ponekad se odnosi na pokazatelje, ponekad na ciljeve. E, pokazatelji moraju biti vrlo jasno, no oni su različiti, nisu isti kao i ciljevi. Stoga bi trebalo pogledati u taj pregled rizika. U tom pozadinskoj analizi rizika nije uključen e, novac prije no što završim, rekao bih još kako smo ponekad e, žrtve kritike. Kritiziraju nas da smo odviše tehnički u našim izvješćima. Svjestan sam da čitanje naših izvješća nije nalik čitanju novina lakše je čitati i Financial Times, eh, pa-, El Pais, Allgemeine Zeitung, ali mi nismo, mi nismo novinari, mi moramo biti strogi. Roma Lakuta, Kauza Finita. Dakle, ako smo mi izrekli svoje eh, svoje eh, mišljenje, onda je stvar riješena. mi moramo sastaviti tekst um, kao da ga sastavljamo za običnog čovjeka i tražimo um, jednostavne formulacije. neki ljudi, pa čak i oni u parlamenti, misle da mi nasumnice i izabiramo zadatke, kao da igramo pikado. No to nije tako, to se radi i provodi na vrlo objektivan i vrlo strog način svi su, e, sve su, svi su zadaci ustanavljeni u našem godišnjem e, programu imamo kriterije. A koji su to kriteriji? A to je kao prvo interes dionika. Naše osoblje e, pregleda sve dokumente iz vijeća i parlamenta, sve razrješnice i sve e, druge isprave Znači li to da ako parlament od nas nešto traži, mi automatski kažemo e, da, ne, to nije tako, mi moramo zadovoljiti druge kriterije, mi također uzimamo u obzir razinu rizika. Nema e, smisla e, provoditi reviziju ako nismo svjesni koji rizici postoje i upravo u odnosu na rizike mogu se i rashodi bolje procijeniti rizik je važan kriterij, a tu je i potencijalna dodatna vrijednost revizije. Mora postojati potencijalna dodatna vrijednost. Daću vam tako primjer. 2015. imali smo specijalno izvješće o Eulopolu u Afganistanu. Nema smisla izraditi isto izvješće za sljedeću godinu o istoj temi, o istoj zemlji, jer nećemo dobiti nikakvu dodanu vrijednost za to. Dakle, moramo vidjeti koje su teme i koje su zemlje pokrivene i obrađene našim izvješćima u proteklih nekoliko godina mogu reći da jučer na sastanku vijeća jesmo usvojili e, memorandum e, za reviziju e, prognaničke krize. To je vruće pitanje. Mi ćemo mi ćemo isto tako uzeti u obzir hotspotove, kanimo završiti izvješće do kraja godine to je e, proces koji je vrlo strog, pošto je stroga pravila da je proces biranja tema za reviziju. Hvala vam najljepše na strpljenju te na pozornosti u ime mojih kolega iz trećeg vijeća. Veselimo se e, budućoj e, pomoći koju vam možemo pružiti i potpori u radu ovog odbora. Hvala najljepša. Čuli smo vrlo, vrlo važne stvari. No, e, kao prvo, mi smo vrlo zainteresirani za sve ono na čemu vi radimo. To je, taj rad je za nas e, vrlo važan. Mislim da e, zastupnici vrlo često e, misle da vi uspoređujete brojke, je li one odgovaraju, da ne gledate niti razmišljate o kvalitete e, programa. A to je ono što i nas e, zanima, zanima nas ova revizija rezultata. Kao drugo, smatram da je bilo važno ono što ste naglasili o izboru projekata koji su rizični jer ako se kaže da je to problem, onda se doživljava kao kritika. No u području razvoja zapravo djelujemo u vrlo, vrlo rizičnom okružju. Mi e, ne možemo dakle ne biti e, kritični, no mislim Mislim da moramo osvijestiti naše kolege i reći im da kritika ne znači nešto što nas treba i smije e, spriječiti ili zaustaviti u našem, radu. Gospodin Lene, vi e, imate riječ. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Meni je drago što danas opet mogu biti u parlamentu i ovdje mogu predstaviti vam nešto u odboru za razvoj. Za nas je odbor za kontrolu proračuna zapravo prvi kontaktni partner, ali zapravo su za političku odgovornost e, nadležni i drugi odbori. Mislim da to možemo pozdraviti samo ako možemo i raznim nadležnim odborima iznijeti naše prezentacije. Što se tiče instrumenta za ulaganje, tu se radi o fondu e, koji je sastavljen od sredstava država članica i Europske investicijske banke. Dakle, portfelj za 2014. godinu je sve u svemu iznosilo otprilike 4,5 milijardi eura. To je nešto što ne spada u E, sveukupno u revizorski sud, dakle naša mogućnost kontrole je ograničena i temelji se isto tako na interinstitucionalnom odgovoru između suda, Europske investicijske banke i Europske komisije. To je jedan takozvani obrtni fond koji je financijski održiv, dakle prinosi i povratna sredstva se koriste za financiranje tekućih mjera. U proteklih deset godina se pomoću IF-a uložilo više od 5 milijardi eura u razvojne projekte. E, IF koncentrira svoje aktivnosti na kreditne linije za financijske posrednike, na rizični kapital, za financiranje infrastrukturnih projekata. Dakle, težišta su e, privatna, privatni projekti koji imaju javnu namjenu. To je dakle, dakle zapravo cilj. Mi smo proveli istraživanja zato što nas je Europski parlament za to zamolio i to izričito u jednoj rezoluciji. E, sud je svemu provjerio 20 projekata koji otprilike čine 35% e, ukupnih potpisanih ugovore između 2011. i 2014. godine. Dakle, dosta veliki udio. E, isto tako smo tu pokrili različite financijske instrumente i različite grane djelatnosti, dakle različite oblike kreditiranja. E, revizija se provela u okviru takozvanog brzog posebnog izvješća, dakle e, sud je imao jasno ograničeno područje iz istrage i izradilo je izvješće između siječnja i svibnja 2015. godine. To treba spomenuti zato što e, taj, to brzo posebno izvješće spada među nove instrumente o kojima je samo odliku donio sud i to je dakle bio na neki način pilot projekt za izradu tih novih brzih posebnih e, izvješća s kojima se može reagirati na zahtjev raznih dionika, između ostalog i Europskog parlamenta. E, za nas su dva pitanja bila važna. Kao prvo, jesu li poticaji pomoću IF-a dosljedni kada govorimo o razvojnoj suradnji, dakle slaže se to i omogućavali ovaj instrument e, pristup dugoročnom financiranju e, kreditima u valuti pojedine države i potiče li takozvani katalizatorski učinak, dakle da prikuplja daljnja vanjska, ulaganja. Mogli smo pozitivno odgovoriti na oba pitanja tijekom naše istrage mi smo ustanovili da je financiranje iz IF-a koherentno sa općenitom razvojnom politikom Europske unije. Europska investicijska banka ne financira pritom male i srednje poduzeća izravno, već putem kreditnih linija e, koje ustupa financijskim posrednicima koji zatim predaju dalje te kredite. U okviru jednog posebnog postupka dodjele Europska investicijska banka se može pobrinuti za to da e, ti krediti doista i pristižu do onih krajnjih korisnika kojima je potreban poticaj. Dakle, to se provjerava. E, sporazum iz Kotonua e, omogućava isto tako i udjele u vlasničkom kapitalu. Dakle, traži se stavljanje na raspolaganju kapitala rasta malih i srednjih poduzeća. To se događa izravno ili neizravno, putem privatnih vlasnič, fondova vlasničkog kapitala. Dakle, putem sudjelovanja u vlasničkom kapitalu može se poboljšati financijska situacija nekog poduzeća, ali se time isto tako i nacionalno financijsko tržište ojačava. Isto tako smo usvrdili da izravna ulaganja u infrastrukturne projekte su kompatibilni sa ciljevima Europske razvojne politike, a zatim sada što se tiče dodatne vrijednosti, e, dodatnu vrijednost smo istražili pod tri različita aspekta. Kao prvo, kreditne linije Europske investicijske banke omogućavaju dugoročno financiranje, pri čemu banke te kredite mogu na jednostavniji način dalje ustupiti krajnjim korisnicima. Kao drugo, Europska investicijska banka financira i ulaže isto tako i u nacionalnoj valuti s time preuzima na sebe riziko o promjeni valutnog tečaja i stabilizira e, predaju kredita. Ja sam sam isto tako e, pogledao te pojedinačne slučajeve i kad kad sam vidio da je tek bilo i moguće uopće ulagati u pojedine projekte to što se iskoristila ova ideja da se dakle ulaže u nacionalnoj valuti, evo u ovom slučaju kojeg sam ja istražio to bila Uganda. Jer ako se bez pomoći Europske investicijske banke pri običnoj banci želi financirati nešto putem kredita u nacionalnoj valuti, onda bi kamatna stopa bila toliko visoka da nijedno poduzeće nije moguće stvoriti e, dostatna sredstva kako bi vratilo taj dug. Tek time što je Europska investicijska banka stavila na raspolaganje ta financijska sredstva u nacionalnoj valuti i što je sa povoljnim kreditima onda e, uspjela e, spustiti na ispod 20% ukupni udio, onda su bili ti projekti omogućeni. Tu se primjerice radilo o jednom terminalu na zračnoj luci i to je tek onda postalo isplativo. Dakle, to je jedan vrlo konkretni primjer za to kako e, ta, to preuzimanje e, rizika valutnog tečaja i kako to kreditiranje u našoj valuti može donijeti korist. Zatim isto tako ustanovili smo da postoji učinak poluge i možete detalje vidjeti u samom izvješću o tome. E, Europska investicijska banka je putem svog ulaganja uspjela dakle privući dodatne donatore ali nažalost mi smo imali ograničeno područje istraživanja po tim posebnim e, izvješćem i nismo imali dovoljno podataka koji bi nam omogućili da točno izračunamo kako bi se odvijala ta ulaganja, a da pritom nije tu sudjelovala Europska investicijska banka. E, to nismo mogli učiniti u okviru ovog brzog posebnog izvješća, ali je to zahtijevalo dodatno istraživanje koje je nadilazilo naš, e, našu, naš područje zapravo smo imali dosta pozitivan zaključak. Imali smo dvije preporuke što se tiče korištenja kreditnih linija. I to je nešto što je Europska investicijska banka i prihvatila. Dakle, kao prvo radi se o transparentnosti krajnjih korisnika, to su upravo male i srednje poduzeća. Oni moraju znati da dobivaju novac iz ovog instrumenta za ulaganje. U pojedinim slučajevima smo zapravo vidjeli da se to nije dogodilo. Dakle, krajnji korisnik uopće djelomično nije znao da sredstva koje dobiva dolaze iz Europske investicijske banke i iz tog instrumenta za ulaganja. Nije dakle postala nikakva referenca za to. To je nešto što je propisano, što se treba dogoditi, ali što je katkad u pojedinim slučajevima nedostajalo i to treba poboljšati. Drugu preporuku koju smo izdali je bilo to da mala i, tehni, srednja poduzeća bi trebala još i više nego do sad e, moći profitirati od tehničke pomoći, a to je samo ako im se dostavi informacije o tome da imaju pravo na tehničku pomoć. To nije uvijek bilo u pravilu tako kada se radilo o financijskim posrednicima i mi smo smatrali da bi bilo i bolje kada bi e, imali pristup na tu tehničku pomoć, onda bi ulaganje možda bilo još i bolje. Dakle, Europska investicijska banka bi im pružila tu tehničku pomoć, ali naravno to je moguće samo ako krajnji korisnik zna da na to ima pravo. To je isto tako nešto što smo kritizirali gdje smo izdali e, preporuku da se to učini. Sve u svemu je naš ukupni dojam bio jako dobar, osim ovih vrlo malih grešaka kako i e, predstavnici e, primjerice raznih financijskih posjetnika, e, kako i predstavnici Europske investicijske banke su jako dobro surađivali i na temelju tih projekata koje smo išli posjetiti, koje smo provjerili, smo zapravo imali osjećaj da se radi o vrlo dobrim projektima koji su dobro osmišljeni i koji su imali dobru ekonomsku perspektivu. I stoga moram reći da je ovo bilo jedno izvješće o kojem smo raspravljali u našem sudskom vijeću i koje je imalo izuzetno pozitivan zaključak i mislim da je, smo o tome informirali i odbor za kontrolu proračuna. Naravno, dosta pitanja su nam postavili o tome i vjerojatno ćemo i ovdje dobiti dosta pitanja, ne želim već unaprijed to prejudicirati, ali bit će mi vrlo drago odgovoriti na bilo kakva pitanja koje vi možda imate. Hvala vam na pažnji i evo stojim na raspolaganju za dalje pitanja. Kolege imaju također primjerak izvješća i popis projekata u svojim materijalima. Čuli smo dva izlaganja. Mi smo raspravljali već o ovim projektima i bilo je zanimljivo čuti također i vaše gledište i mnogo se kolega javilo za riječ. Gospodin Štir, izvolite. Hvala gospođo predsjednice i želim zahvaliti govornicima. Mislim da je za nas u odboru za razvoj, a to je odbor koji se bavi politikama koje su vezane za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć, važno čuti usporedbu sa drugim odborima. Naime, mi se manje bavimo ovdje zakonodavnim aktima, ali svejedno smatram da bismo trebali imati snažniju ulogu u nadzoru, praćenju i također u obavljanju parlamentarnog nadzora nad onime što radi komisija. Dakle, mislim da je kao što je i rekla predsjednica na samom početku, važno shvatiti ne samo kako vi radite, nego trebamo biti i otvoreni za vaše prijedloge o eventualnom poboljšanju našeg rada kako bismo učinkovitije provodili nadzor parlamenta nad komisijom. Naravno, postoje određena ograničenja koja vjerojatno nećemo moći odmah preko noći prevladati, naročito kada je riječ eh, o parlamentarnom nadzoru nad razvojnim fondom, jer on nije u europskom proračunu, ali ipak postoje neki koraci koji možemo poduzeti. U svakom slučaju barem nema nikakvih pravnih prepreka tome. Evo, moje prvo pitanje odnosi se na vaše mišljenje. Evo, znate da komisija priprema višegodišnje programe i predstavlja ih našim radnim skupinama, dakle programe za razvojni fond, ali to se ne rješava e, e, godišnjim programima. Dakle, nema e, nikakvih konkretnih programa i nema nikakvih pravnih prepreka da komisija predstavi godišnje programe kada razgovaramo o projektima, o konkretnim projektima koje treba provesti. Smatrate li dakle da bi to bila nova razina parlamentarnog nadzora koja bi poboljšala rad ovog odbora? Bismo li na taj način bili učinkovitiji? Jutro ste bili na odboru za nadzor proračuna i vjerojatno znate da idućeg tjedna na mini plenarnoj ćemo glasovati o razrješnicama i razmatrat ćemo tekstove koji glase na sljedeći način. Dakle, parlament sa zabrinošću e, primjećuje da kada je riječ o razrješnicama, o i tako dalje, e, Dakle, mislim da ste upoznati sa tom e, formulacijom. 45% ukupnog broja projekata kasni, 32% neće postići zadane ciljeve, 29% od 500 projekata i kasni i neće ostvariti zadane ciljeve. Evo, sada neću navoditi sve, mislim da vam je to vrlo dobro poznato. I mene više zanimaju vaši komentari o ovome. Komisija je jasno naznačila da smatra da je tumačenje ovih brojeki u odboru za nadzor proračuna pogrešno, no mene zanima vaše mišljenje o tome. Mislim da je ono važno za kolege u odboru za razvoj i važno je za nas čuti mišljenje revizora iz prve ruke. Hvala. Enrique Guerrero, ime socijalista. Hvala. i želim zahvaliti predstavnicima Revizorskog suda. Naročito želim pozdraviti gospodina Lenea koji je niz godina bio naš kolega. Upravo toga što je predsjedavao važnim odborom, a također i konferencijama predsjednika odbora. Dakle, mi se vrlo dobro poznajemo. Želim se nadovezati na ono što je rekao Davor. U ovom odboru oduvijek nas zanima učinkovitost razvojne pomoći. Dakle, svi kriteriji i instrumenti za evaluaciju su poznati i revizorskom sudu, a postoji i niz instrumenta koji mogu pridonijeti učinkovitosti razvojne pomoći, dakle kojima je cilj pomoći osobama u određenim okolnostima u nekim zemljama. Dakle, svi ti instrumenti su dobrodošli. Imamo probleme koji su povezani sa svakodnevnim proživljavanjem, koji se je upravo iz ovih e, fondova, ali tu imamo jednu nadležnost e, koju parlament dijeli sa revizorskim sudom, odnosno nadzor, praćenje, evaluacija europskih institucija i tu je konkretno riječ o komisiji. Nakon ovog kratkog uvoda Želim reći da imam veće povjerenje u revizorski sud, a pretpostavljam da to vrijedi i za kolege, nego u pojedine zastupnike u ovom parlamentu koji se povremeno pretvaraju u privremene članove revizorskog suda. Neki predsjednici odbora pretvaraju se u privremene djelatnike revizorskog suda, a siguran sam da vi ih poznajete. No, revizorski sud ima ovlasti, a i tehničke kapacitete da nadzire e, rade europskih institucija. Kada je riječ o izvješću, ima nekih razloga za zabrinutost. Imamo loše definirane pokazatelje ili tek nedavno definirane pokazatelje i to ide na štetu postizanja ciljeva koji su zadani samim programima. Imam nekoliko pitanja o tome. Zašto e, se stvaraju uzajamni fondovi. Naime, to na neki način umanjuje važnost naše nadzorne funkcije. Dakle, čini li se i vama tako? I osim toga, kada je riječ o učinkovitosti, hoće li je ugroziti ovo stavno nastajanje uzajamnih fondova. I imam pitanje i za vas i za komisiju, odnosno što se čini u posljednje vrijeme kako bi se poboljšala transparentnost i kako bi se Evo, gospodin Pinksted je e, rekao da se sud ne bi smio obaviti izvješćima iz novina koja su namijenjena široj javnosti. I to je gotovo ljetna literatura, da se tako izrazim. Dakle, to nije zadaća izvješća vijeća koja moraju biti vjerodostojna, a također i terminološki precizna. u mjeri u kojoj se barem jedan dio zaključaka može preneti običnim jezikom, onda u tolikoj mjeri se povećava i sposobnost dionika da protumače ono što se želi reći ovim izvješćima. Evo, želim pričekati da se e, vrati kolega prije nego što mu predam riječ. Dakle, prvo da mi riječ Charles Berensa a onda Marije. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Drago mi je što sam imao prilike čuti gospodina Lena kako kaže da su im zadovoljavajuće konstatirali svojim izvješćem rezultate. Mislim da je to vrlo dobro. Isto tako se slažem s onime što je rekao upravo gospodin Pinksten o općenitoj evaluaciji. I vi ste, gospodine Pinkstene, još i precizirali da niste novinar – to je šteta. Zato što neki novinari iz vaših izvješća rade neke druge stvari nego što biste vi to učinili kao sa deontologijom jedne osobe koja eh, je u revizorskom sudu. Htio bih znati jesu li ti projekti o kojima govorite u vašem izvješću strogo rečeno baš projekti ili e, uključuju i proračunsku pomoć i programe za proračunsku pomoć. Dakle, jesu li to baš strogo projekti? Da, u redu. Ako se radi o projektima, onda moramo ustvrditi da ako koristimo taj pristup e, čisto projekta, da onda ne možemo imati proračunsku pomoć. Jer kada bi bilo proračunske pomoći, onda bi države primateljice trebala je prema svom dobrom upravljanju e, biti procijenjene vezano uz to trebali li dalje nastaviti primati ponosku, pomoć ili ne. Dobro. Ta nijansa se nikad ne pojavljuje kada o tome izvještavaju novinari. Ti projekti se razvijaju na težem tlu, gdje imamo slabo upravljanje, gdje imamo rasprostanjenu korupciju. Dakle, ako komisija u tom vrlo teškom kontekstu, a ovdje želim pohvaliti komisiju što je imala hrabrost da odgodi neke isplate. Komisija i tijela koja se nalaze na terenu odgađaju kad kad isplatu i tu mislim da se komisija ponaša na jako odgovoran način kada kaže da će se novac tek isplatiti u trenutku kada dobije jamstva za to da će se projekti doista moći ostvariti na primjeren način i da će onda moći reći da novac koji su nam dali porezni obveznici da smo ih na pravilan način iskoristiti. Dakle, ja ne mogu prihvatiti ono što radi odbor za proračun u našem parlamentu s onime što ste vi rekli, zato što ona baš radi ono što vi niste htjeli reći ovome. Mislim da je to neprihvatljivo, mislim da je to zapravo skandalozno da tako dajemo municiju raznim eh, populistima. Ako postoje pomatični projekti, onda se u pravilu treba nametnuti odgodu plaćanja. To je stvarno uvjet sine qua Zatim isto se tiče i za sve države koje su e, skoro pred kolapsom. Dakle, razvojna politika služi tome da upravo riješimo problematične slučajeve. Jer kada bi sve bilo potpuno u redu, onda bi imali samo izuzetno pozitivne evaluacije kada bi svi imali upravljanje poput Francuske ili Njemačke ili poput drugih e, država koje su pravi primjer u tome, onda bismo mogli ukinuti revizorski sud. Ne bismo više trebali revizorski sud zato što bi upravljanje bilo savršeno, ali nažalost u tim državama stanje s upravljanjem nije uzorno. I stoga moramo vidjeti koja je sudbina tih država i ne i kada se ne bismo brinuli za sudbenu državu, onda ne bismo nikad negativno o njima govorili. Dakle, ovo je vrlo dobro, vrlo jasno rečeno i ja bih jednostavno samo da uspostavimo činjenice prije nego što pređemo na glasovanje o ovome u Strasburu na plenarnoj sjednici. Dakle, to je nešto što nalaze samo, samo načelo dobrog upravljanja i mislim da bi revizorski sud mogao reći nekoliko riječi za objašnjenje da kažemo da revizorski sud ne želi da se iskrivljavaju njegove riječi. Ja sam stvarno zaprepašten kada drugi rade procjenu vaših procjena. Kao prvo, revizorska procjena je vrlo osjetljivo pitanje, zato je potrebna odgovarajuća deontološka odgovornost i ako se to ne učini, onda će razvojna politika i dalje biti ovako u lošem položaju. A to zapravo, evo, vaši komentari uopće ne potkrepljuju. Hvala, Marija Hojbuh. Da, hvala vam lijepa. I ja sam bila sretna zbog toga, gospodine Lene, što ste sve u svemu dali pozitivnu ocjenu. Jer za razvojnu politiku nije u redu kada se novac e, baca. To nije prihvatljivo, posebice ne sada kada nam je razvojna pomoć zapravo potrebnija nego ikad prije. Imam još nekoliko i konkretnih pitanja. U kojem omjeru vaše kritike, vaše preporuke su doista i obvezujuće. Dakle, ono što kažete da bi mogla biti poboljšanja, kao što su rekli neki prethodni govornici, koliko to doista dovodi do realizacije poboljšanja, je li se onda u budućim projektima to uzima u obzir, jer se nauči nešto prije nego što se prijeđe u nove projekte. Dakle, u kojoj mjeri se to radi? Ako se sjetim revizorskih izvješća iz Njemačke, a evo, i u Njemačkoj je potreban revizorski sud, iako je šaleko nešto drugačije. E, dakle, postoji kritika i postoji zapravo i to da neki projekti uvijek iznova dobiju slične kritike. Evo, moram, nažalost, e, malo ograničiti ovaj tvoj kompliment. Mislim da se doista sve ne, uvijek ne odvije onako kako bi to bilo potrebno. Drugo pitanje. E, razvojni projekti, posebice u Africi, često se odvijaju u vrlo teškom okruženju, vrlo je složen kontekst tamo. I mene zanima koliko vi to uzimate u obzir pri vašim evaluacijama. Dakle, vi ste to podijelili na četiri točke, financijska kontrola i tako dalje, sve do procjene posizanja rezultata. Je li se tu doista uzima u obzir cijeli taj teški kontekst u tim državama? ili e, bi to možda u budućnosti se moglo uzimati u obzir. Još jedno drugo pitanje. Često imamo premalo podataka ili informacija koje nam stoje na raspolaganju kako bismo doista mogli tijekom određenih vremenskog razdoblja napraviti usporedbe. Kada Europska unija u svojim djelovanjima primjenjuje taj pristup za ostvarivanje rezultata i onda revizorski sud to mora procijeniti, a nemamo osnovne informacije. Primjerice, e, zdravstvena skrb za djecu u Burundiju. Za su mi potrebna osnovna informacija kako bih onda za pet godina mogla reći je li došlo do poboljšanja ili ne. Ako nemamo osnovne podatke, kako onda bi zapravo kao revizorski sud postupate s time, to bi me isto tako zanimalo. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala gospodine Ridolfi u ime komisije koji je pomno pratio ovu raspravu. Hvala gospođo predsjednice i želim zahvaliti i članovima suda na njihovim izvanrednim napomenama. Naravno, svi želimo poboljšati učinkovitost pomoći. I ja bih eh, dodao ovdje i učinak. On je također bitan. Ono što nije pod kontrolom e, onih koji pružaju pomoć su ostali popratni čimbenici van samih projekata, a najvažniji od tih čimbenika je upravljanje. Ova rasprava koju spominje gospodin Piktens e, upravo se vodila oko upravljanja i o težini provođenja različitih e, aktivnosti promicatelja razvoja, i pretakanja istih u upravljanje. Dakle, to je rasprava koja je i dalje u tijeku i komisija ovdje nudi partnerstvo i parlamentu i sudu kako bismo zajednički iznašli najbolje načine za poboljšanje. No, istina je da mi djelujemo u vrlo teškim uvjetima, ne samo u smislu upravljanja, nego i u smislu pristupa na mjesto koje trebamo nadzirati i pratiti. I naši napori su doista ogromni. Ja nemam niti ovlasti govoriti o tome ovdje, zato je to dio jedne šire rasprave o e, strateškom razmišljanju. Kada je riječ o instrumentu za ulaganje u zemlje AKP-a, drago nam je što je izvješće dalo pozitivan sud o tome. Imam par kratkih napomena o tome s naše strane. Kao što znate, mi ne upravljamo time, nego to čini E i B i to dosta dobro. I to se odnosi na jedno područje razvojne politike gdje postoji opasnost da se ide linijama lakšeg otpora, manjeg otpora. I to je nešto što e, trebamo ustrajati, izmijeniti, trebamo se prisiliti ići dalje od toga i e, nije bilo svojedobno moguće provjeriti hoće li doći do financiranja bez ulaganja. I to je ključno pitanje koje je definirano dodatnošću. Dakle, to je za nas e, ključno i o tome se zapravo radilo u raspravi o mješovitim sredstvima. I dodatnost je važnija i rizičnija u rizičnim područjima nego u jednostavnim područjima. U nekim zemljama intervencije samo nastoje podesiti te financijske intervencije, a e, u drugim područjima to je potpuno odsutno upravo zbog takvih poteškoća i tu moramo intervenirati i to je uloga komunikacije e, za privatni sektor koji je pripremila komisija kako bismo upravo progurali takvo financiranje i drago mi je što kažete da se omotnica koristi e, za posebne učinke, koristi za rizične operacije i želimo više toga i želimo više ravnoteže u zemljama jer vidimo da su neke zemlje e, više dobile pozornosti nego druge. Dakle, ne želim biti negativan, nego jednostavno u nastojanju da se poboljša intervencija. Naš instrument mora ući dublje i prodjeti dalje kako bi došao do najsiromašnijih. Jer je dobro i lako doći do um, malih i srednjih poduzeća u nekim jednostavnim zemljama, a teško je s druge strane doći do nekih um, mikropoduzeća u nestabilnim zemljama. I sada imamo i pregovore o novom sporazumu iz Kotonua i to će nam omogućiti da razriješimo probleme i da poboljšamo ovaj instrument za ulaganje. No, želim ponoviti ponudu komisije, dakle ona je stalna, naša su vrata stalno otvorena, dakle mi želimo iznaći bolje načine za veću učinkovitost i za postizanje što boljeg učinka sredstava kojima upravljamo. Hvala. Mi to ozbiljno shvaćamo kao što ste i uvidjeli ovdje iz rasprave i također se radujemo tome što će sud pratiti cijela ta zbivanja. Tko želi prvi uzeti riječ, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice i želim zahvaliti svim zastupnicima u ovom odboru koji su pomno i pozorno saslušali ono što smo rekli. Drago nam je. I cijenim komentare gospodina Štira i gospodina Gerera, gospodina Gerenca i gospođe Hojbuh. To su bili vrlo zanimljivi komentari i ja ću ih nastojati sažeti i pomoću nekoliko elemenata. Razrješnice. Rasprava o brojkama. Dakle, u osnovi razrješnice je ono što je učinio sud u svojem godišnjem izvješću s jedne strane i e, u izvješću o EDF-u s druge strane. Dakle, naše brojke naći ćete u ta dva godišnja izvješća, izvješću o razvojnom fondu i u godišnjem izvješću. To je jedno. Tamo su naše brojke, naši podaci. Koje komisija može dovesti u pitanje, ali to obično ne čini. Drugo, Naši članovi koji izrađuju izvješća imamo po jednog e, za svako poglavlje u izvješću imamo jednog člana za EDF. Uvijek su e, dostupni na raspolaganju zastupnicima koji izrađuju izvješća u parlamentu. I e, često inicijativu imaju zastupnici parlamenta i mi kao sud možemo samo čekati i zastupnici se onda obraćaju članovima suda koji su nadležni za izvješća. Mislim da nije preuzetno reći da se zastupnici mogu obratiti e, e, članovima suda ili njihovi suradnici mogu stupiti u kontakt sa suradnicima članova suda kako bi provjerili podatke. To bi bilo mudro. I znam da izvješća nije uvijek lako čitati i to je zbog toga što mi trebamo razmotriti promatranja i imamo jedan adverzativan, pod navodnicima, postupak e, sa komisijom, imamo standardnu reviziju, dakle, tijelo koje se revidira ima pravo odgovora i mi onda moramo objediniti brojke. Ako komisija prikupi podatke koji su bolji od naših, e, onda mi kažemo hvala na dodatnim podacima i tu nema nikakvih problema. Naravno, mi ne možemo zamijeniti zastupnike. Ako vi na plenarnoj usvojite razrješnicu, to je u vašoj nadležnosti, mi vam možemo staviti na raspolaganje sve moguće informacije, a onda vi kao zastupnici Europskog parlamenta donosite odluku. I to treba biti u skladu naravno sa napomenama i činjenicama i brojkama. Evo, toliko o razrješnici. I unutar parlamenta, mislim da to vrijedi za svaki parlament, rasprava o razrješnicama je vrlo osjetljiva i dovodi do sučeljavanja različitih mišljenja i to je oduvijek tako i vrlo je vjerojatno da će tako biti i u budućnosti. To je prvo. zatim e, fondovi i nove tehnike financiranja. Kada sam e, predstavljao dokument o reviziji rizika, nakon e, predstavljanja dokumenata, postavljeno mi je sljedeće pitanje, odnosno najgore što bi se moglo dogoditi jest da prije ili kasnije te informacije koje imamo o bankama i panamski dokumenti, dakle da negdje postoje novi instrumenti koji se koriste, ali ne na ispravan način. I onda se postavilo pitanje, postoje li naznake da nema takvih do sada, ali ako komisija, a siguran sam da oni tu pozorno postupaju i pažljivo, ako komisija odabere neki instrument, treba promisliti o njemu daleko više nego neka privatna banka. I siguran sam da oni to i čine. No, što sofisticirani instrumenti, tim su i više uključene i financijske poluge, treba vam manje novca poreznih obveznika, ali tim su veći i rizici komisija i e EIB i europske institucije trebaju to pažljivije razmotriti nego samo da se izdvajaju sredstva iz proračunskih stavki. I to me dovodi do pitanja rizika. Ako se troši novac, a to još više vrijedi u području razvojne suradnje, nula rizika ne postoji nije moguć nikakav rizik. Uvijek postoji neki rizik. Vrlo često u našim posebnim izvješćima mi spominjemo rizike i kažemo zbog političke nestabilnosti, zbog korupcije i tako dalje, stvari ne idu kako što smo očekivali, dakle to spomenemo, ali moram reći da nema nultog rizika. Projekti proračuna iz, potpora iz proračuna, suradnja sa međunarodnim organizacijama. Dakle, ono što uvijek naglašavamo jest da prije nego što se primjeni neki instrument, recimo potpora iz proračuna, treba se provesti analiza. Čini li se to uvijek? Ne. Ja vam mogu navesti doista konkretan primjer. Jučer smo na sastanku predsjednika razgovarali o dokumentu za AKP i razgovarali smo o pomoći Moldovi. Možete i sami kasnije pročitati taj dokument u njemu stoji da u tom slučaju uvjeti za potporu iz proračuna su bili nametnuti u posljednjem trenutku i već su bili zadovoljeni u redu. To spominjemo u dokumentu, a onda parlament i komisija trebaju raspraviti o tome. No, u određenom broju slučajeva uvjeti su već bili ispunjeni, a ipak eh, mi tu ulazimo, dakle to to nije dobro financijsko upravljanje, da se blago izrazim. Komisija to može opovrgnuti, pretpostavljam da to neće učiniti, dakle nije uvijek se savršeno. Evo, I na kraju osvrnut ću se na naše jezične formulacije. Članovi suda se najviše bave kvalifikacijom. Ja sam također bio autor, e, e, revizor u e, revizornom sudu, dakle prošao sam natječaj i tako dalje ali dobar član revizorskog suda mora imati dobru prosudbu, mora biti pravedan, temeljiti se na činjenicama i brojkama, ali e, kvalifikacija je važna. To je ono što se nalazi i u medijima i u raspravama u parlamentu. Dakle, mi e, to trebamo i dobro protumačiti, a i okvalificirati onako kako treba. Hvala vam lijepa doista ću pokušati biti kratak i nekako kupiti ta pitanja i odgovore na ta pitanja koja su mi postavljena. Mislim da kada se bavimo pitanjem razvojne politike, a to mi sada nešto više od dvije godine u toj novoj, na toj novoj dužnosti u trećem vijeću, onda tu zapravo imamo tri glavna instrumenta za razvojnu politiku. Kao prvo imamo dodatak na projekte, dakle negdje postoji projekt gdje onda mogu dati sredstva iz europskih fondova kako bi se taj projekt ostvario. Drugi instrument je proračunska podrška, dakle izravna pomoć e, proračunu neke države kako bi ta država zatim se mogla baviti određenom politikom. Treća mogućnost, to je ona s čim smo se bavili u ovom izvješću, to je e, ustupanje kapitala, bilo preko kredita ili preko poduzeća ili bilo kakvo drugo sudjelovanje u kapitalu, kako bi se time razvijeli određeni projekti. Mislim da e, za sva tri ta instrumenta postoji razlog za postojanje. To proizlazi iz mog iskustva iz proteklih dvije godine. Te različite metodike mm, kad kad odgovaraju za nešto, kad kad ne, ali uvijek pažljivo se napravi jedna analiza prije nego što se odredi instrument. Kad kad je moguće da se i nekoliko konsumenta paralelno korište, ali kada se radi o dodjeli kredita, onda to svakako treba unaprijed pažljivo procijeniti vezano uz to je, kolika je vjerojatnost uspjeha projekata što se tiče povrata na ulaganje i tako dalje. I to mi se činilo dosta dobro o ovome što smo istražili tu u ovom izvješću. Naravno, to treba uskladiti sa drugom djelatnošću na području e, razvojne politike. Tu gledam na komisiju, dakle, smislenost je također bila dosta dobra, to je bio naš dojam u izvješću, kada sada pogledamo popis gdje ostaje novac, onda vidimo da je najveći dio novca stavljen u Afriku. To je vidljivo. I dakle da se s time zapravo cilja na doista najsiromašnije projekte. Mislim da je vrlo važan isto tako i nadzor kod projekata. Dakle, kada se isplaćuju dodaci za ostvarivanje projekta, posebno kada se to čini u više isplata, onda treba redovito pratiti razvijaju li se projekti tako kao što je to zamišljeno. A kod proračunske podrške monitoring također vrlo važan, zato što djela, djelovanja pojedinih vlada vezano s to kako koriste ta sredstva, mi mislimo da im trebamo u tome pomoći. To su sve glavni preduvjeti za uspjeh takvih instrumenata. Taj uspjeh može biti čak i iznad naših očekivanja. Evo, naravno, to što imamo samo ograničen utjecaj na to, to je zbog ljudskog čimbenika, to je moje iskustvo. Dakle, možete koliko god hoćete dobro projekte planirati unaprijed, ali ako nemate na terenu dobre ljude koji će to ostvariti, a to nisu e, često službene kvalifikacije, e, tu se radi možda i o međuljudskim odnosima, o socijalnim vještinama. Dakle, sve onda možete napraviti dobro napred, ali da ipak projekt ne uspije. Dakle, taj ljudski faktor je vrlo važan faktor, ali na njega možemo samo ograničeno djelovati. Što se tiče ostalih pitanja, tu samo kratko želim reći da naravno su nam potrebni pouzdani podaci. Ne možemo ništa provjeriti ako nemamo pouzdane informacije. Ali mi imamo čitavu paletu izvora, to znate koje možemo koristiti. Možda nisu svi izvori jednako pouzdani, ali kada usporedimo te izvore međusobno, onda ipak možemo doći do pouzdanih podataka i možemo e, se na njih oslanjati. Zatim, e, medijalna tema, to je spomenuto, mislim da je Revizorski sud u proteklih nekoliko godina dosta toga učinilo kako bi e, svoj nastup u području medija poboljšao mi smo to jako i profesionalizirali. Dakle, što mi možemo učiniti s naše strane kako bi izbjegli e, krive poruke? Mislim da to i činimo, ali naravno doista je tako da nismo kad kad oboružani protiv toga da postoje i one osobe koje svjesno žele širiti krive informacije koje zatim dakle izoliraju pojedine podatke i onda ih zloupotrebljavaju u druge svrhe. To je jednostavno tako, to svakako nije naša namjera. I zbog toga i gospodin eh, Pinksen je već rekao, moramo imati jasni metodološki postupak za izradu naših izvješća. Tu nemamo velik manevarski prostor. Naravno da možemo sve to sažeti, učiniti jednostavnim za čitanje, ali način eh, kako treba izgledati sadržaj je nešto što već unaprijed odredimo eh, i stoga smo kad kad dosta formalističke nastojanje, ali to nećemo moći izbjeći. Hvala vam, to je sve što sam htio reći. Želim zahvaliti svim govornicima. Mislim da smo dobili dobar pregled rada suda i također mnogo materijala za razmišljanje. Mislim da dobro sada shvaćamo vaš rad i uviđamo kako možemo surađivati s vama. Razrišnice su samo um, praksa na papiru, imamo suradnju sa sudom, dakle to sada više nije, e, tako da su samo ostale na papiru. Mislim da moramo treba, e, nastojati E, uvidjeti kako vi radite i to će poboljšati i naša izvješća. Hvala vam lijepa. Hvala Thank you. Sorry, colleagues, we're just look, waiting for the commissioner. We're... Evo, čekamo povjerenika. Evo, imat ćemo kratku stanku od nekoliko minuta da vidimo gdje je povjerenik. je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 Okay, colleagues, can people now take their seats again? Before we go on to our next item, item 7... Hvala. Prije nego što prijeđemo na sljedeću točku, točku broj 17, želim pozdraviti delegaciju službenika iz Panafričkog parlamenta. Pozdravljam čitavo izaslanstvo. Gospodin Clark je eh, voditelj izaslanstva, zatim E, delegacija je sada na kraju svojeg trodrednog posjeta parlamentu i e, sam se ispituje mogućnosti za potporu panafriškom parlamentu u njegovoj transformaciji u savjetodavno tijelo, e, od savjetodavnog tijela do e, tijela koje će imati zakonodavne nadležnosti. Dakle, to je postepena transformacija. Ja sam radila ovdje 80. godina i parlament je bio prvo savjetodavno tijelo iznosio mišljenja, ali nije imao zakonodavne ovlasti, a u posljednjih 20 godina ipak se parlament značajno promijenio. Tako da mi je drago što možemo podijeliti svoje iskustva s vama. I ovaj susret je organiziran e, zahvaljujući skupini za potporu demokraciji i koordinacije izbora kojim predsjedava gospodin Brok. Pozdravljam vas ovdje, nadam se da uživate u posjetu. E, ako budete imali bilo kakvih pitanja na kraju e, sastanka, znate ko smo i možete nam se izravno ili neizravno obratiti. Evo, prelazimo sada na točku 17, a to je strukturiran dijalog o radnom programu komisije. Ovdje je povjerenik Stiljan Nides. Službeno E, povjerenik e, dolazi ovamo jednom godišnje na strukturirani dijalog, e, ali i povjerenik Sjelenides i povjerenik Mimica dolaze redovno na naše sastanke, tako da smo dobro upoznati sa njihovim radom i znamo koliko naporno radi povjerenik Siljanides, jer smo ga vidjeli na BBC World Serviceu, vidjeli smo da je prošloga tjedna bio u Etiopiji i govorio je o pitanju Armenije i o strahotama koje se tamo događaju. No, zamisao strukturiranog dijaloga je zapravo razmatranje provedbe radnog programa komisije za ovu godinu, a također je važno govoriti o sljedećoj godini, onome što će se tada dogoditi i zaključci dijaloga se e, prenose konferenciji predsjednika odbora i konferenciji predsjednika koje onda to uklapaju rad parlamenta i e, njegov programa rada za 2017. Znamo da je još rano, tek je travanj, tek smo na početku 2016. godine, a ja već pitam što će biti iduće godine. Dakle, za nekoliko tjedana imamo važan događaj u humanitarnoj pomoći. Imamo svjetski humanitarni summit u Istanbulu u Svibnju. Znamo da će to potaknuti neka promišljanja o humanitarnoj pomoći. Dakle, zanima nas ono što imate za reći i također nadam se da ćete s nama podijeliti iskustva s vaših terenskih posjeta, jer iz vlastitog iskustva znam da na terenu naučite mnogo, jer vidite to vlastitim očima i bolje se upoznati sa situacijom nego što to možete učiniti iz svog ureda. Hvala, e, se izvoli. Hvala, Linda. Hvala i želim također pozdraviti naše prijatelje iz Afrike. Naša iskustva s posljednje posljeta Etiopiji, naročito jednom području koje je koje je pogođeno El Ninjom je bila vrlo bolna. E, Europska komisija, kao što znate, je e, predvidjela e, značajna sredstva kako bi se pomoglo u tamošnjoj krizi. Poštovani kolege, drago mi je što se mogu vratiti među vas. Evo, prošlo je tek nekoliko tjedana od našeg posljednjeg sastanka. U vremenu se dogodio niz važnih događaja i drago mi je što to mogu podijeliti s vama kao i uvijek, u ugodnom ozračju. Naravno, s vama ću podijeliti i stanje provedbe naših e, tekućih operativnih prioriteta. A također ću se osvrnuti i na nove i tekuće političke inicijative. Kao što je i Linda rekla, Osvrnut ću se i na e, skorašnji sastanak na vrhu, humanitarni sastanak na vrhu u Istanbulu. Prošlog mjeseca predstavio sam e, novi instrumente Europske unije za izvanredne situacije. Drago mi je što danas mogu najaviti, dakle tek nakon mjesec dana, da su potpisani prvih osam ugovora. Jučer sam e, osobno otišao u Atenu najaviti upravo to. I to sam učinio zajedno sa grčkim vlastima i našim humanitarnim partnerima. Ovaj ubrzani postupak pokazuje da je Europskoj uniji stalo. Također pokazuje da Europska unija može brzo djelovati. Samo je mjesec dana prošlo od predstavljanja prijedloga do isporuke pomoći. To je jedinstven slučaj u našim institucijama. I želim zahvaliti vama i vašem konstruktivnom pristupu. Velika većina kojom je usvojen rebalans proračuna prošlog tjedna za prvih stotinu milijuna eura predstavljala je snažnu političku potporu našoj odluci. Naravno, trebamo se sada pobrinuti da se pomoć pruži u skladu sa našim visokim standardima i zbog toga surađujemo jedino sa iskusnim i e, bonitetnim humanitarnim organizacijama i to su organizacije koje imaju sporazum o partnerstvu s komisijom. Moji suradnici će izbliza pratiti čitav postupak kako bi osigurali kvalitetnu provedbu i u te svrhe već smo rasporedili ljude u Ateni. To je doista značajno. Poštovani kolege, svi znamo da je izbjeglička kriza posljedica strašnih humanitarnih kriza diljem svijeta. To je globalno pitanje koje zahtijeva globalan i sveobuhvatan odgovor. U subotu sam bio u Tehranu, u pratnji izaslanstva europskih povjerenika koje je vodila naša visoka predstavnica Federica Mogherini i tamo sam najavio povećanje europske pomoći za afganistanske izbjeglice u Iranu. Imali smo vrlo konstruktivne sastanke i ja e, tamo namjeravam ponovno otići u posjet u srpnju. Prema UNHCR-u Mnogi Afganistanci koji se sada nalaze u Europskoj uniji su nekad bili u Iranu. To još snažnije pokazuje globalnu prirodu izbjegličke krize. I to dokazuje da je Europska unija spremna pružiti sveobuhvatno rješenje te krize. Evo, osvrnut ću se sada na najveće humanitarne krize i obavijestit ću vas o našem djelovanju na terenu. Prvo, Sirija. U veljači je dogovoren prekid vatre koji je nažalost tek krhak i pod sve većim je pritiskom. Znate kakva je situacija kod Alepa. Evo samo jedan podatak. Više od 200 tisuća ljudi je raseljeno još e, tek od veljače. Istovremeno, otežan je pristup e, područjima koja su pod opsadom. Od početka krize Europska unija je izdvojila više od 5,7 milijardi eura u obliku humanitarne, razvojne pomoći i pomoći za stabilizaciju. Na konferenciji u Londonu 4. veljače o sirijskoj krizi Europska unija je se ponovo pokazala najvećim donatorom 2,4 milijarde za razdoblje 2016-2017. Od tih 2,4 e, milijarde 445 milijuna eura su dodatna humanitarna pomoć za Siriju, Tursku, Libanon i Jordan za 2016. godinu. S naše strane mi se brinemo za humanitarnu komponentu instrumenta za izbjeglice u Turskoj. Prvih 90 milijuna eura je sada ugovoreno Daljnjih 75 milijuna eura bit će ugovoreno do sredine srpnja. No, naravno, Europska unija se zalaže za pronalazak političkog rješenja za Siriju. U potpunosti podupiremo napore posebnog izaslanika UN-a Stefana de Misture i aktivno sudjelujemo u međunarodnoj skupini za potporu Siriji. Njena radna skupina za humanitarnu pomoć olakšava pristup pomoći i isporuku pomoći u Siriji. 450 tisuća ljudi je e, dobilo tu pomoć u područjima pod opsadom ove godine. To je ostvareno u doista teškim okolnostima. No, nažalost, to predstavlja samo 10% svih sirijaca kojima je pomoć potrebna. Dakle, trebamo pojačati pružanje pomoći, ne samo financijska sredstva, nego trebamo pojačati i naše napore u zagovaranju pružanja humanitarne pomoći. Zatim, Irak. Naš angažman u Siriji moramo popratiti sličnim angažmanom u Iraku. Također, tamo postoji velika potreba za humanitarnom pomoći Imamo 10 milijuna potrebitih i 3,4 milijuna interno raseljenih i učinak e, situacije u Iraku na regiju, a i izvan nje od ključne važnosti, jer treba imati na umu da je Irak treća zemlja po redu po broju izbjeglica koji dolaze u Europu. Europa predvodi u humanitarnoj pomoći. Prošle godine smo izdvojili više od 105 milijuna eura i e, zatražili smo poštivanje i zaštitu civila, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i naravno pristup za pružanje humanitarne pomoći. Više od 84 milijuna europske humanitarne pomoći za Irak mobilizirano je ove godine. I to uključuje više od 5 milijuna eura za obrazovanje u izvanrednim situacijama. Treće, Jemen. Jemen je sada već zaboravljena kriza, nažalost, i to je u apsolutnim brojkama prva humanitarna kriza. Više od 21 milijun osoba treba pomoć, 21 milijun. Više od 10% populacije je interno raseljeno mi se suočavamo sa ogromnim poteškoćama u isporuci humanitarne pomoći Jemenu. Prekid vatre je više ili manje prvi pozitivan korak u tom pravcu, ali stalno moramo podsjećati zaračene strane na njihove obveze, odnosno na omogućavanje osiguranog sigurnog pristupa. I također na njihove obveze u um, omogućavanju pružanja životno važne pomoći. I naravno na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava. Četvrto, Ukrajina. Nedavno sam posjetio istočnu Ukrajinu i to u vrijeme kada tamošnja humanitarna kriza više nije na naslovnicama medija. No, moram jasno reći da se kriza u Ukrajini ne smije niti neće biti zaboravljena. Više od 3 milijuna osoba treba humanitarnu pomoć. Ja sam potvrdio da Europa želi iskazati solidarnost sa narodom Ukrajine i najavio sam daljnju pomoć od više od 22 milijuna eura za ovu godinu i tu naglašavam ponovno da to uključuje više od 2 milijuna za obrazovanje u izvanrednim situacijama. To naglašavam jer smatram da je to strašno važan instrument kako bi se poboljšala situacija djece. Nažalost, godinu dana nakon potpisivanja sporazuma iz Minska u istočnoj Ukrajini još nisu vraćeni ni mir ni stabilnost. Europska unija i dalje poziva sve uključene strane na poštivanje prekida vatre i ja sam ponovio naš poziv svim stranama da se dopusti neograničen pristup humanitarnim partnerima. Odbijanje pristupa i e, prekid humanitarnih aktivnosti od strane takozvanih vlasti u područjima koja nisu pod kontrolom vlasti je neprihvatljivo. Južni Sudan. Ovo je definicija neuspjeha međunarodne zajednici i e, regionalnih vlasti i to je sramota. U Južnom Sudanu i dalje hara smrtonosan rat koji žanje žrtve. I tamo se ubija nediskriminirano. I dolazi do silovanja, do gladi i do raseljavanja. I sami bolje poznajete situaciju u Južnom Sudanu, poštovani kolege. Vođe te zemlje moraju poštivati svoje obveze sukladno međunarodnom humanitarnom pravu u zaštiti civila i mora ih se pozvati na odgovornost. Europska unija čini sve što je u njezinoj moći kako bi olakšala uspostavu jedne prijelazne vlade nacionalnog jedinstva. I jednom kada se to učini, moramo uspostaviti otvoren i operativan dijalog kako bismo izgradili budućnost te zemlje. Dopustite mi da završim sa ovim dijelom mog izlaganja, s time da se osvenem na krizu sa ebolom. Jedna od glavnih lekcija koju smo učili je bila hitna potreba da se poboljšaju globalni kapaciteti kako bi se pružila medicinska pomoć. Moramo nadalje razviti kapacitet Europe za reakciju u hitnim zdravstvenim situacijama. Svjedočimo novim slučajima ebole. Za sad eh, se to konjiš kontrolira, a taj novi kapacitet je sada još i važniji, uzevši u obzir ovo novo stanje stvari. Ne smijemo prestati biti oprezni. Ja sam ponosna zato što smo već pokrenuli e, Europski medicinski korpus prošlog veljače. Europska unija je dokazala da može pružiti konkretna rješenja problemima koje su globalnih, eh, koji su globalnih razmjera. Dopisem mi da sada okrenem eh, našim novim i trenutnim inicijativama vezanim uz naše politike. Započeo bih sa svojim glavnim prioritetom, našim glavnim prioritetom, to je moja obsesija, a to je obrazovanje u hitnim situacijama. Prošle godine sam se obvezao da ću povećati humanitarnu pomoć Europske unije za to sa 1% na 4%. Gotovo 40 milijuna djece trenutno ne ide u školu e, u područjima gdje vlada kriza. Oko 80 milijuna djeci je izloženo riziku da će se njihovo školovanje prekinuti. Ne možemo biti samo promatrači takve situacije svatko dijete ima pravo na obrazovanje. I ja snažno smatram da je ulaganje u obrazovanje i ulaganje u njihovu budućnost. Mi smo uspjeli tu ispuniti naše obveze zajedno. Prije nekoliko dana najavio sam naša odobrena sredstva za proračun za ovu godinu od 11 milijuna eura prošle godine Ove godine ćemo dodijeliti 52 milijuna eura. To nadilazi onaj cilj od 4%. Polovica tog proračuna potječe iz izmjene proračuna kojeg je uspješno predložilo ovaj odbor. Ukupni iznos je stoga izuzetno simboličan to pokazuje, naše, ukazuje na naš zajednički napor, na postignuća i komisija i parlament, mi smo zajedno u svemu tome. Hvala vam lijepa na vašem vodstvu u okviru te zajedničke inicijative. S tim paketom ćemo dostići preko 2 milijuna 300 tisuća djece u 42 države. To je izuzetno visok broj. Odabrani projekti će osigurati to da djeca koja žive na područjima sukoba imaju siguran pristup kvalitetnom obrazovanju. Prije svega što se tiče krize u Siriji, naše će djelovanje biti tu komplementarno e, djelovanju kojeg financiraju druge službe komisije. Prije svega ćemo se usredotočiti na neslužbene obrazovne aktivnosti poput obrazovanja, edukacija u riziku od mina, stjecanje životnih vještina i stručno obrazovanje. U Kazijandepu sam imao jako dobro iskustvo s tim u vezi. Postoje projekti koji su izuzetni, gdje naši partneri čine jedan posao. Vidio sam tamo i da su djeca jako zadovoljna s tom pomoći za obrazovanje. Ove godine ćemo se također usatočiti i na nesudbeno obrazovanje afganskih izbjeglica u Iranu. Ja sam raspravio s našim partnerima prije četiri dana e, taj budući projekt u Teheranu. Također ćemo financirati pružene podrške djeci u regiji e, jezera Čad koji bježe pred Boko Haram kako bi imali pristup obrazovanju i usluge zaštite djeteta. I naravno se ćemo se na obrazovanje izbjeglica, ne samo u Turskoj, Libanonu i Jordanu, nego sad isto tako i u Grčkoj. I to će biti još i dodatak na one projekte od 52 milijuna eura vrijednosti. Drugi prioritet je dugoročno dugoročno naseljeništvo. Zajedno sa mojom kolegicom Pogrecom Mogherini i sa povjerenicima Mimicom i Hanom, mi sada smo pred dovršavanjem priopćenja o prisilnom naseljenjavanju i o razvoju i to ćemo usvojiti do kraja mjeseca. Smjernice i političke orijentacije ćemo predočiti vezano uz to kako bi politički gospodarski razvojni dionice trebali stupiti u kontakt sa domaćinima, sa vladama i sa partnerima vezano uz tu krizu o raseljavanju na holistički strateški način kako bismo smanjili ovisnost o pomoći, kako bismo poboljšali samodostatnost e, izbjeglica i prognanika. I naravno kako bismo im vratili natrag njihovo dostojanstvo i pružili im nadu. Taj prioritet je zapravo definicija kako možemo povezati fazu pružene humanitarne pomoći i fazu pružene razvojne pomoći na terenu. Treći prioritet znači otpornost, izgradnja otpornosti, što znači da trebamo raditi na prevenciji i na spremnosti i tu je naravno ključna važnost je to da moramo smanjiti rizik. Komisija će u nekoliko ljudi tjedana usvojiti akcijski plan o implementaciji svih prioriteta koje smo izradili u Sendaju vezano uz smanjenje rizika od katastrofa. To je prilika da ojačamo mm, naše napore za pojačanje otpornosti i s tim akcijskim planom ćemo postaviti temelje za to da razvijemo pristup koji se temelji na informiranom riziku i onda ćemo te prioritete iz e, senderskog okvira pretočiti u sve politike Europske unije. Evo, kao što sam već i rekao, prije nekoliko dana sam se vratio iz Etiopije i mogu vam reći e, koliko je ozbiljne štete nanio El Niño. Nesigurnost hrane se sada održava na gotovo 20 milijuna ljudi koji žive tamo. 20 milijuna. Stoga smo najavili da ćemo mobilizirati dodatni paket od 122,5 milijuna eura e, humanitarnog financiranja i financiranja razvoja s nevenom imicom gledamo kako možemo se nositi sa e, potrebama koje su kratkoročne, koje ugrožavaju život ljudi, a istodobno da naravno se obračunamo i sa e, korijenskim uzrocima. Nažalost, takvi fenomeni će se još i češće pojaviti u budućnosti, imamo kolektivnu odgovornost za djelujemo i moramo podržati najranjivije osobe kako bi one bile spremne i kako bismo izgradili otpornost to je cilj e, preuzetih obveza iz Sandaja. Jedan od tih ambicijskih golova kaže da želimo e, jedan od tih ambisnih golova želimo postići na svjetskom humanitarnom samitu u Istanbulu. Dragi kolege, moja zadnja točka tiče se svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu. To je prilika koja se javlja samo jednom u svakom naraštaju i potencijalno to može predstavljati veliku e, prekretnicu za humanitarni sustav. Želim još jednom zahvaliti odboru za razvoj na tom angažmanu vezano u Svjetski humanitarni summit. Prije svega želim zahvaliti mom dragom kolegi Enrique Ogreru Salomu na njegovom izvješću. I želim zahvaliti svima onima koji su doprinijeli tome da definiramo naš europski stav e, o tom samitu. Imat ćemo i zaključke vijeća koje će se usvojiti u svibnju s kojim ćemo potvrditi naš e, zajedničko zalaganje da napravimo što više toga možemo e, kako bismo imali odlučno djelovanje i naravno i transformaciju za summit. Imamo agendu za čovječanstvo glavnog tajnika Ujedinog naroda gdje imamo postavljen jasan akvir e, za djelovanje, a ja želim da pokažemo da smo spremni preuzeti snažne obveze u Istanbulu zajedno sa kolegama gospodinom Mimicom i sa gospođom Georgovom. Čemo to učiniti, naravno to je naša odgovornost, budući da smo mi jedni od glavnih donatora i da smo pozvali druge da naprave kao i mi. Moj osobni stav, kao što znate, je bio taj da bi bilo najbolje imati političku izjavu. Ali sada sam uvidio kolike prepreke tu postoje, koje poteškoće, no političko zalaganje je onaj zadnji okvir s kojim možemo postići specifične konkretne rezultate na tom velikom događaju. Naravno, želimo imati učinkoviti humanitarni sustav. Agencije za humanitarnu pomoć moraju bolje zajedno surađivati. Moramo imati zajedničke evaluacije, zajednički nadzor i manje fiksnih troškova. Donatori moraju također ispuniti svoj dio. To bi moglo mm, biti jedan format e, velikog pregovaranja, velikog dogovaranja. Istanbul bi mogao biti, moglo biti to mjesto gdje ćemo se oko toga dogovoriti. No isto tako moramo raditi na tome da spriječimo i riješimo rezultate i naravno da podržavamo i promičemo međunarodno humanitarno pravo koje se sada nalazi pod velikim pritiskom u mnogo različitih kriza. Kao što znate, imali smo poteškoće sa um, zdravstvenim objektima i sa zdravstvenim osobljem u, u mnogim krizama. Želim ponoviti, kako bi taj summit bio uspješan, treba nam doista pravo političko zalaganje. To je doista od ključne važnosti. To je više manje preduvjet za uspjeh. Taj sastanak na vrhu će službeno završiti 24. svibnja, ali to nije kraj tog procesa. To je početak našeg rada vezano uz ispunjavanje onoga za što smo se založili u Istanbulu. Imaćemo i nastavak na rezultate samita i to će, mislim, biti za mene, ali i za nas mnoge prioritet. A istodobno i dalje radimo na implementaciji Europskog konsensusa o humanitarnoj pomoći. Ishod Svjetskog humanitarnog samita, obveze koje tamo preuzmemo, će se odraziti i na to. Dragi kolege, još jednom hvala vam na vašem pozivu. I bit će mi drago čuti vaša mišljenja, vaše sugestije, vaše pitanja. Hvala. Hvala vam, gospodine povjereniče. Znate, kada ste postali povjenik, onda smo e, imali niz katastrofa o kojoj nam je govorila prethodna pravnica Georgijeva, ali sada se stvari samo pogoršavaju. Ove brojke iz Jemena su doista zastrašujuće. A tu se radi o krizi koja ne završava toliko u vijestima, to što se događa. Jedna od već najsiromašnijih zemalja na svijetu je sada suočena sa sukobima i sa ratom. I dakle, viđamo sve više ratova i sve više sukoba, ali evo imamo kolege koji žele postaviti pitanja. Za sad imam Enrique Guerrero, Davor Sira, Mariju Hojbuh, koji još želi zatražiti riječ. Gospodin Venta. Samo da vidimo. Imamo 35 minuta, tako da mislim da imamo dovoljno vremena. Ali imajte na umu, dakle, govorite otprilike samo 3 minute. Enrique Guerrero. Pokušat ću govoriti što kraće moguće. jer zapravo vidim da postoje e, mnoge podudanosti između onoga što sam ja htio reći onome što je rekao povjerenik. Kao prvo vam zahvaljujem na vašem radu. Zahvaljujem i na radu opće uprave EKO. Zahvaljujem na vašem odgovoru na ovu hitnu situaciju, dakle u ime Europske unije. Hvala vam na vašoj reakciji na izbjegličku krizu, na El Niño i na ove prirodne katastrofe, primjerice ove trenutne katastrofe koju vidimo u Ekvadoru. Tu Europska unija mora djelovati. Ja isto tako želim naglasiti vaš angažman na području obrazovanja. Tu se radi o doista kvalitativnoj promjeni u hitnim situacijama. Sada smo učetvorostručili potrebna proračunska sredstva za to i mislim da to odgovara našoj zadaći i da je to nešto što Europski parlament može e, podržati i poboljšati još. Rekli ste da ćemo imati strukturni, strukturirani dijalog i sljedeće godine i da bi to trebala biti ona godina za Europsku komisiju u kojoj bi trebali realizirati naše preuzete angažmane, nešto o čemu smo se obvezali na međunarodnim konferencijama iz 2015. godine i vezano iz naš angažman u kojeg ćemo izraziti u Istanbulu. I mislim da bi stoga trebali i surađivati, trebali biti solidarni. Mi, dakle, odbor za razvoj i vi, Europska komisija, trebali bi e, surađivati kada se radi o reviziji financijskih sredstava a to je evo nešto što će nam uskoro uslijediti. I kod te e, nove evaluacije bi trebali e, plaćanja i preuzete obveze na području humanitarne pomoći doista smatrati nečim vrlo ozbiljnim. Mnogo od onih prioriteta koje ste vi naveli, primjerice obrazovanje, dugoročno e, prognane osobe, to su i prioriteti našeg odbora. ali ova točka kojoj ste spomenuli vezano uz međunarodno humanitarno pravo, vezano uz e, razne sukobe koje smo vidjeli u prošlo vrijeme, to je nešto o čemu će Europski parlament napraviti rezoluciju. Moj klub zastupnika želi zajamčiti da akcijski plan vezano uz europski konsenzus za pružanje humanitarne pomoći da se nastavi i nakon 2017. E, godine kada istječe. Također, moj klub zastupnika želi e, specifično obilježja dugoročnih sukoba, propalih država, da to riješimo pomoću toga da poboljšamo naše kapacitete. I onda još nešto vezano uz svjetsku humanitarnu pomoć i samit u Istanbulu. Što je to odlučujuće? Dakle, ako dobro svačam, važno je da Europska unija tamo nastupi sa politički relevantnim angažmanom i da predoči konkretne prijedloge i da zaključci vijeća u svibnju da ti zaključci budu isto tako na odgovarajući način sastavni dio tog angažmana. To je važno. A ono što je drugo važno kod tog sastanka na vrhu je to da se ne prestane govoriti o toj temi 24. već da jednom kada se izjasnimo o našim angažmanima, da se onda to i realizira na adekvatan način. Može još jedna manje bitna točka, ali je, evo ovom prilikom ću to ipak spomenuti. Ja sam voditelj iza e, naše delegacije za sastanak na vrhu u Istanbulu i moram reći da nam je teško sudjelovati u raspravama u Istanbulu. Naime, sada imamo tu delegaciju koja ima 11 članova ali ne znamo hoće li zapravo samo četiri člana, to jest dva člana, moći doista i sudjelovati u raspravama na tom sastanku na vrhu. Dakle, hoće li dobiti dozvolu za to, dok će drugi možda moći sudjelovati na zanimljivim konferencijama ili radnim skupinama, ali je to samo na tome. Ne želim dugo govoriti, ali htio sam reći da oni koji smiju sudjelovati, oni koji smiju govoriti na tom samitu, da onda trebaju što više moguće iskoristiti svoje prisustvo, a isto i što se tiče Europske komisije. Naravno, važno je biti pozvan, biti pozvan i sudjelovati u tim radovima u Istanbulu. A za nas, dakle ne samo za delegaciju, već i za općenito pa- Europski parlament je važno da u tome sudjelovamo. Hvala, da Stier je sljedeći. Hvala vam, gospođo predsjednice. I hvala povjereniku na ovim ažuriranim podacima koje nam je iznio vezano uz e, situaciju u različitim područjima pod sukobom, ali najvažnije želim zahvaliti na poslu koju obavljate. Vi znate, gospodine Vrniče, da možete računati i na podršku našeg kluba zastupnika i bit će nam drago nastaviti s vama surađivati zato što tu vidimo doista napredak na nekoliko područja. Drago mi je što je Enrique to već spomenuo, i vi ste to spomenuli, dakle da je jedno od tih područja obrazovanje u hitnim slučajevima. Zato ste vi rekli da je to vaš glavni prioritet. Što se tiče prioriteta u ovom strukturnom dijalogu, što se tiče poruka koje želimo odaslati s naše strane, tu se naravno radi o tome da je važno da nastavimo još i više ojačamo poveznicu između razvoja i humanitarne područje, dakle da ćemo tu povezanost između humanitarne pomoći i razvojne pomoći, da to možemo osnažiti i bilo bi zanimljivo da čujemo nešto više o tome koje su vaše namjere kada se o tome radi. Jedno od e, specifičnih područja je naravno, kao što smo već i čuli, pitanje obrazovanja. Ali ja mislim da osim e, povećanih proračunskih sredstva bi navjerojatnije mogli raspraviti isto tako i o e, razvoju konkretnih politika za obrazovanje. Već smo o tome raspravili među kolegama i mi mislimo da će to biti jedan od važnijih elemenata u budućem radu komisije. Kada govorimo o politikama i o obrazovanju u humanitarnim krizama, onda se tu mo, to može sagledati iz različitih e, kutova gledišta. Jedan kut primjerice tiče se partnera na terenu s kojima surađujemo, kad kad su to međunarodne organizacije, kad kad su to organizacije koje su e, religijske prirode, koje možda kad kad imaju bolji, bolju mogućnost utjecaja, ali kada koriste jedne, kad kad druge. To može biti kad kad osjetljivo pitanje, dakle kada nam se te organizacije obraćaju primjerice i kada kažu da žele bolje razumjeti kako komisija radi. Dakle, vjerojatno bismo pri e, izradi tih politika trebali razmišljati o možda konkretnim smjernicama s tim u vezi. Osim toga, postoji pitanje kako da se obrati kako da se obračunamo sa slučajem kršenja međunarodnog humanitarnog prava, to je već spomenuto i neću istupno sad o, tome govoriti, ja vjerujem da će to i drugi kolege spomenuti, ali samo da kažem da je to važno za naš klub zastupnika Pučana. I na posljedku, spomenuli ste vrlo tešku situaciju u Jemenu, spomenuli ste i da ste bili u posjetu Iranu, a u Jemenu, kako i u Siriji, se radi o ratu putem posredništva. Moje pitanje kako procjenjujete suradnju Saudijske Arabije i Irana u smislu pojednostavljenog pristupa humanitarne pomoći tim područjima. Je li to nešto o čemu ste raspravljali tijekom vaših posjeta i koji su rezultati? Ako da, hvala. Marija Hojbuh. Hvala ti lijepa, Linda. Hvala vam lijepa, pomeniče Selenidesu, što uvijek iznova dolazite s k nama i što uskoro surađujete s našim odborom. Davor je to već spomenuo. Financiranje i bolje povezivanje e, trenutne pomoći sa dugoročnom pomoći i ja tu vidim veliki potencijal imamo veliki deficit, to jest velik nesrazmjer između onoga što nam je doista potrebno pri humanitarnoj pomoći vezano za ove mogobilne krize i s druge strane sredstava koje doista tu stavljamo na raspolaganje. E, povišenje proračuna je moguće samo u ograničenoj mjeri napraviti. Stoga mislim da je ta suradnja i to povezivanje humanitarne pomoći i razvojne pomoći, nešto što trebamo još i nadalje izgraditi u budućnosti. Vi ste već spomenuli neke primjere. Mene zanima, vidite li vi tu neki napredak ili se još uvijek nalazimo na samom početku tog procesa? Mene bi isto zanimalo, postoje li planovi na području humanitarne pomoći u višegodišnjem financijskom okviru, je li to sadržano u tom okviru i kako se sve to može provjeriti. Također ste spomenuli da kod humanitarne pomoći bi morale organizacije koje se nalaze na terenu ili su mjesta bolje surađivale, da bi trebalo bolje surađivati međusobno i tu me zanima kako vi iz Europske unije gledate na suradnju sa organizacijama na terenu i to onda treba organizirati na odgovarajući način. I kada se već bavimo financiranjem, to je posljedna točka, tu se radi o povezivanju e, humanitarne pomoći sa kopom 21. Već ste i sami rekli da ste napravili dosta bolno iskustvo, da ste imali dosta bolno iskustvo u Etiopiji. El Niño je sastavni dio fenomena klimatskih promjena i stoga se za mene postavlja sljedeće pitanje. Vi ste govorili o dodatnim novčanim sredstvima, odakle će doći taj novac Moramo li to izdvojiti iz razvojne pomoći ili ćemo moći za klimatske probleme, kojih će u budućnosti biti sve više i više, naći e, dodatna proračunska sredstva i dodatne novce. To bi po mom mišljenju bilo izuzetno potrebno. I jedna zadnja točka koju želim spomenuti, tu se radi o kršenju međunarodnog humanitarnog prava. Sve više dionika rade na području koji su pod krizama, sve više rade na samoj granici različitih vojno e, vojno suprotstavljenih strana i postoje slučajevi kršenja ljudskih prava, slučajevi kršenja međunarodnog humanitarnog prava, primjerice kada se sjetimo e, na bombardiranje objekata e, doktora bez granica. Postoje li tu inicijative koje vi možete pokrenuti kako bi se borili protiv tih ozbiljnih problema? Jer neće nam e, nijedan, iznos novca biti dovoljan ako nemamo e, dobar pristup za naše organizacije, za naše udruge koje mogu pružati pomoć e, ljudima na terenu. Još jednom vam srdečno zahvaljujem na vašem radu. Hvala ti Marija. Stilios Kuloglu. Κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση, ήθελα να σας υποβάλω δύο Hvala vam najljepše. Željela sam postaviti e, dva pitanja i dati jedan prijedlog. Prvo pitanje. U rekordnom e, ste e, roku izvršili prva plaćanja, prva financiranja namijenjenom e, e, visokom e, komesarijatu Ujedinjenih naroda za izbjeglice. No, u istom tom razdoblju grčka vlada troši novace. vojnici vojnici daju hranu Dakle, koriste se sredstva za različite objekte, primjerice bolnice i to zbog e, mjera štednje i krize. Mnoge bolnice u Grčkoj je, nemaju e, više ničega, nemaju termometara običnih. Dakle, namjeravate li da jedan dio tih e, sredstava ode i na i grčkim e, vlastima kako bi se ublažila situacija. Drugo pitanje je sljedeće. Prekjučer sam otišao i posjetio jedan izbjeglički logor. Taj logor je blizu Joanene, e, grada na e, sjeveru Grčke. E, došlo je do poboljšanja, no još uvijek je situacija prilično teška, mnogo je djece u tom logoru. Stoga se pitam, hoće li te osobe neko vrijeme ostati u tom logoru i što se može napraviti onda za svu tu djecu u smislu obrazovanja posebice kad e, pomislimo na buduću, na sljedeću školsku godinu koja će započeti u rujnu. Rečeno je da će nešto od toga biti financirano, govorili ste o 40 milijuna. Međutim, koliko od toga, koliko će od tih sredstava biti usmjereno na obrazovanje, i kada će doći do njihovog isplata. Završit ću moje izlaganje s prijedlogom. Blizu tog izbjegličkog logora je staro sirotište koje više nije u funkciji. Međutim, objekt je u dobrom stanju, a i na dobrom je položaju, ima sve što je potrebno. Ja bih stoga predložio sljedeće. Dakle, e, najboljem tijelu bih dao potrebna sredstva kako bi se tu otvorio izbjeglički centar koji bi bio e, pod kontrolom e, odbora DEVE ili vašem, vašom kontrolom. To bi bio e, zapravo model na koje bi se mogao ugledati cijeli svijet i vidjeti na koji način upravljati s izbjeglicama. Hvala. Hvala. Bogdan Venta ima riječ. Hvala predsjedateljice. Najljepše hvala vama povjereniče na tome što ste došli eh, k nama danas Drago nam je što ste s nama podijelili vaše ideje. E, sve, naše, sve moje kolege su spomenuli obrazovanje, to je neobično važno, to odražava i ono što mi e, radimo u našem odboru. Obrazovanje igra ključnu ulogu. Znamo i svjesni smo da su u izbjegličkim logorima e, cijele obitelji s djecom koje u tim logorima provode i godine obrazovanje je stoga nužno. Ne bude, ne bude li tako, ne bude li organizirano školovanje, oni mogu biti radikalizirani. Stoga ja postavljam sljedeće pitanje. Razmišljate li o nekim posebnim programima, primjerice stipendijama, za mlade ljude koji bi mogli na taj način e, napustiti logore. Naravno, zahtjevi za stipendije su poprilično e, složeni i teški. E, može doći do odbacivanja zahtjeva nekoliko puta, što može pak izazvati izisno ogorčenje. Dakle, vi želite podupirati obrazovanje mi želimo motivirati e, te ljude, ljude koji žive u logorima i to godinama i ponavljam, mogu zbog toga biti radikalizirani. Beatriz Besera je posljednja u ovom krugu. Hvala. Povjereniče, hvala vam najljepša. Hvala vam što ste na najbolji način pokazali vrijednosti Europske unije. Žao mi je što nisam čula cijeli vaš govor. Bila sam na sastanku pod odbora za ljudska prava, no rečeno mi je o čemu ste govorili. To me izuzetno zanimalo, zato što je sve to izuzetno važno. Neću ponavljati ono što su rekli moji kolege, ipak e, mislim da je važno e, da, i, da se radi na brzoj reakciji i odgovore u Europske unije, što je vidljivo recimo u ekvatoru. E, isto tako, Vidjeli smo da ste i vi osobno bili uključeni kao i uvijek u, u izvanrednim situacijama, a one su sve ozbiljnije što mislite o Venezueli? To bi bilo moje pitanje gotovo potpunom nedostatku e, lijekova, pristupa vodi i namirnicama. Doista smatram da je riječ o kritičnoj situaciji i moramo na nju moći odgovoriti. Jer je u pitanju i važna politička situacija. Želim vam prenijeti koliko je važan i novi europski konsensus o razvoju, o čemu smo govorili jutros. Mi imamo tu veliku prilogu, priliku, čitav je niz e, ključnih e, prili, problema, no važno je da humanitarna i razvojna pomoć, odnosno politike budu e, spojene u Sahari, u Haiti, u Libanonu. Moramo zadržati našu pozornost s jedne strane imamo napredak e, za sve ali moramo imati na umu još nešto kada je riječ o obnovi konsensusa, a to je integrirani koncept sigurnosti, zato što je sigurnost osnova za održivi razvoj. Sigurnost je ona, ono što omogućava e, razvoj, što omogućava i obrazovanje Međutim, sigurnost znači i da imamo mogućnost provedbe, provedbe svih ciljeva plana održivog razvoja Ujedinjenog narada i svih stupova tog programa. Migracija je održivi stup, a ne kriza. Hvala. Bilo bi možda korisno hoće li e, biti i novo konsensus za humanitarnu pomoć nakon humanitarnog e, samita. Ne znam, e, mislite li da bi to bilo korisno. No, sada vama predajem riječ.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 s onim s pitanjem koji se odnosi na svjetski humanitarni summit i delegaciju, odnosno nazočnost e, delegacije Europskog parlamenta. Smatram da vaše sudjelovanje neće samo ojačati prisustvo Europske unije, nego će biti i pomoć u smislu rezultata koji će se postići na tom sastanku. Vaša delegacija će donijeti dodatnu vrijednost u smislu civilnog društva. i vi ćete moći na taj način sudjelovati na tom značajnom skupu. Već se dva mjeseca bavim tim, zato što vidim da postoje teškoće na razini Ujedinjenih naroda, ali i na razini e, zemlje domaćina, dakle Turske. A postoji očito je problem sigurnosti u posljednjim e, kontaktima e, s turskim kolegama i turskim vlastima rečeno mi je da do sada nije bilo moguće procijeniti sudjelovanje čelnika i delegacija čak u smislu smještaja, hotelskog smještaja. Naime, možda dođe do rezervacija soba koje na kraju neće biti potrebne jer neće ti predstavnici doći. Treba stoga vidjeti kako će se situacija razvijati. Vidjet ću što mogu učiniti. Delegacija Europskog parlamenta bi trebala sudjelovati na tim radovima, pa ću ja vidjeti što ja mogu učiniti sa svoje strane. Sutra putujem u New York, susreću se sa Stevenom O'Brienom, osobno ću s njim razgovarati, posebice što se tiče Europske, Europskog parlamenta i sudjelovanja delegacije Europskog parlamenta na samitu. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Hvala na ljubaznim riječima. U našim osobnim e, kontaktima razgovaramo, razgovaramo jasno, a neobično je važno imati tako iskren i otvoren dijalog. Potpuno je jasno da s ovim svjetskim humanitarnim samotom 24. E, postoji problem jer sve se to mora i ostvariti. U potpunosti se slažem da u strukturiranom dijalogu u smislu financijskih perspektiva treba naći rješenje i to kroz prve procjene. A što se konsensusa tiče, razmišljamo o izvješću o napretku u smislu e, njegove realizacije, što će vjerojatno biti obavljeno u razdoblju sljedećeg predsjedništva. A što se tiče Sendai, predstavit ćemo akcijski plan i to tijekom sljedećih e, tjedana u smislu provedbe e, Sendai okvira. I u svom izlaganju rekao sam da će to sve biti sagledano i u kroz prizmu rezultata svjetskog humanitarnog samita. Govorili smo o obrazovanju u izvanrednim situacijama. Trenutačno se nešto od toga i realizira. Nadajmo se da će e, plan biti gotov u trećem trimestru, u trećem tromjeseću ove godine. Έχετε αναφερθεί πολύ στο θέμα της Mnogo se e, govorilo i o spajanju humanitarne i razvojne pomoći. To jest e, veliki izazov. No iz mog iskustva mogu reći da sam e, zadovoljan to bi možda moglo biti krivo protumačeno, zato što još mnogo toga treba napraviti na ovom području. Na ovaj način mogli bismo ograničiti troškove i prebaciti ih na druga područja kako bi bili još učinkovitiji. No, već vidimo neke pozitivne znakove što se tiče provedbe primjerice za Education in the Emergencies. U Turskoj su programi te vrste povezani s drugim programima. Dakle, vidimo da postoji poveznica između humanitarnih eh, programa vidimo da naši programi koji su povezani s neformalnim obrazovanjem stvaraju uvjete kako bi učenici mogli preći u sustav formalnog obrazovanja. Pripremaju se programi koji e, učenike mogu pripremiti za sve učilišne ispite. Dakle, dobro je razmišljati o stipendijama jer stipendije stvaraju mogućnosti za budućnost i daju nadu. A to je ono što e, djeci treba. Και συμφωνώ απολύτω με τη θέση που καταγράφηκε και on the ground Slažem se i s onim što je rečeno, a što, se, a što sam vidio u Keniji. Ako ne postoji nada za budućnost, ako ne postoji kontinuitet u obrazovanju, dolazi do klijanja radikalizacije. Upravo sam na tome inzistirao Zbog toga je moj e, prioritet obrazovanje u izvanrednim situacijama. Osobno sam na terenu e, tome svjedočio i iz tog iskustva sam e, dobio ideju i potrebu da inzistiram na tome. Želim odgovoriti kolegi Kologlu. na onome što je rekao. O tome sam razgovarao i s ministrom Muzala, ministrom e, koji je vrlo posvećen svom radu, a razgovarao sam o tome i s premijerom Ciprasom. Financiranje humanitarne pomoći ne ostvaruju se uobičajenim običajnim eh, kanalima, nego onim lokalnim kanalima. Već postojeći i dodijeljeni instrumenti za hitnu pomoć. No, sada Grčka zadovoljava uvjete da dobije ta sredstva i oni dolaze upravo iz humanitarne pomoći. Parlament je u Strasburu donio odluku te će to financiranje biti namijenjeno humanitarnim organizacijama. No mi znamo da postoje i drugi europski fondovi koji mogu financirati, odnosno dati financijska sredstva grčkoj vladi e, koja bi svim objektima, organizacijama dali potrebna sredstva. Gospodin Avramopoulos će sutra biti u Ateni. Tasen će govoriti o mogućnosti dodjele sredstava za socijalna pitanja. Dakle, postoji čitav niz mogućnosti za pomoć koje bi mogla dobiti Grčka, a humanitarna pomoć je namijenjena humanitarnim organizacijama. Govorimo sada i o afričkim zemljama. Sva pomoć će se dogovarati sa zemljom domaćinom. To je odlučeno na sastanku sa ministrom za migracije i humanitarnim partnerima. Jučer je okružje eh, u Ateni eh, u vezi u okružje u kojima su se odvijali razgovori bilo odlični 52 milijuna koje sam spomenula jesu rezultat povećanja eh, cilja. Dakle, sredstva su sa 1% povećana na 4% postoje sredstva za obrazovanje u izvanredne, izvanrednim situacijama. Međutim, 83 milijuna su dodatna sredstva koje nisu obuhvaćena u um, ova 52 milijuna koja su spomenuta, a neki od tih sredstava su namjenjene za to obrazovanje u Turskoj. Oko 40 milijuna namijenjeno je za neformalno obrazovanje. Sva financijska sredstva za obrazovanje su e, veća od 52 e, milijuna koje su bile naša polazišna svota. Što se tiče onog što ste predložili, dakle sirotišta koje bi se moglo iskoristiti za izbjeglice, morali bismo se dogovoriti s drugim povjerenicima i vidjeti mogućnost uporabe drugih e, fondova. Mogu recimo govoriti s povjerenikom Avramopulosom bilo bi e, dobro e, uspostaviti e, taj centar kao model. Bilo bi dobro posjetiti logor kako bismo pokazali europsku solidarnost, ali i pokazati kvalitetno upravljanje problemom izbjeglica jer to je e, izazov, to je oklada koju moramo dobiti. Uh, Radi prijevoda malo se to produži. Međunarodno humanitarno pravo. To je veliki problem i veliki izazov. Na humanitarnoj razini mi ne možemo prihvatiti agresiju, agresiju prema e, medicinskom osoblju, humanitarnom osoblju, bolnicama. Osobno smatram da svjetska zdravstvena organizacija mora pokazati e, predanost e, prema uvođenju sankcija sankcija za zemlje u kojima se napadaju i bolnice i medicinsko osoblje. To je ambiciozan cilj ja međutim ipak vjerujem da u Istanbulu možemo barem pokrenuti tu raspravu. Trebala bi se stvoriti politička klima, takva politička klima u kojoj bi svi dobro promislili prije no što bi izvršili napade čak i u ratnim razdobljima. Što se pak tiče lokalnih aktera, iz mog iskustva sam shvatio da bez aktiviranja lokalnih aktera, bilo, humanitarnom, bilo u humanitarnom ili razvojnom e, području, neće e, ta pomoć biti kompletirana. U Grčkoj jučer e, nakon vijeća za vanjske poslove και κυρίως UNHCR se obvezao upravo se posvetiti e, tome, dakle okrenuti se lokalnim akterima, oni u tome imaju iskustva, oni mogu pomiriti e, izbjegličku zajednicu sa lokalnom zajednicom, dakle sa zajednicom u zemlji domaćinu, a to je važno i u Grčkoj i u Trskoj. Važno je imati potporu javnog mijenja, potporu društva, a ta potpora se oslanja upravo i na uključivanju lokalnih e, aktera, lokalnih dionika. moraju se iskorištavati i lokalni proizvodi. Koristio se vrlo dobro sustav cash and voucher. Građani stoga imaju bolji, e, bolji stav prema sirijskim izbjeglicama, zato što u konačnici i oni nešto zarađuju. Moramo biti realistični. Dakle, cash and voucher je sustav koji su koristili dućani. Ja sam bio predstavnik eh, komisije, komisije dakle, bio sam svojevrstan eh, sponzor. To je eh, realnost, to je stvarnost koja doprinosi integraciji izbjeglica u društvu. Dakle, moramo u sagledavanju stvarnosti obratiti pozornosti na taj aspekte. Što se pak tiče e, Saudijsk e, i, i Irana, Saudijske Arabije, vidimo isto tako da je bila važna i politička angažiranost Federike Mogherini, posebice u sklapanju sporazuma s Iranom. To pomaže i Europskoj uniji u njezinoj ulozi kao globalnog aktora. U okviru provedenih e, rasprava Iran želi preuzeti pozitivnu ulogu u svim krizama u tom području, recimo u Jemenu. I doista su tome doprinijeli jamčeći humanitarni pristup u izolirana područja Sirije. Zone koje su pod opsadom Također, Iran želi pomoći i afganistanskim izbjeglicama. Mi smo govorili na ovom mjestu i o ljudskim pravima. Ne želimo ništa staviti pod tepihe. Otvorio se taj komunikacijski kanal. Smatram da će biti e, pozitivan i za Jemen. O tome se govorilo i sa Saudijskom Arabijom, no nadam se da bi se mogao provesti barem taj prvi e, korak Iran želi nastaviti u tom smjeru. Još jednom hvala, a zaključno bih rekao da kad dođem u vaš odbor mnogo e, naučim, postajem e, mudrijem. Zašto? Zato što moram razmisliti o čitavom nizu aspekata i nastojim naći što je, što je bolje moguća rješenja za to. Hvala vam na vašoj suradnji. Hvala povjereniče na tome što ste nam se danas e, pridružili. E, možemo svi e, pogledati i učiti iz primjera Grčke, učenja djece, školovanja djece u logorima. Hvala vam kolege, vidimo se sutra dana jude u 9.30. Molim, budite točno u 9.30 Riječ je o pitanjima protokola. Hvala povjereniče što ste, nam, što ste bili danas s nama. Hvala.